Colleagues, Molim vas da zauzmete mjesta, iako nam dvorana još nije u potpunosti popunjena, mislim da nam je vrijeme ograničeno pa ćemo polako započeti i odmah prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Tema je Pilot projekt 2015. do 16. istraživanje povezano sa ZSOP-om te pripremno djelovanje 2017. do 2019. Dakle, došlo vrijeme za reviziju, pregled postignutih ostvarenja i naših planova za budućnost. Zadovoljstvo mi i privilegija pozdraviti danas dvoje panelista. Gospođa Silvija Kainz Huber, načelnica odjela DigiGroa u Europskoj komisiji, zadužena za obranu. Te isto tako gospodin Dirk Tilburger, zamjenik ravnatelja za pripremno djelovanje i istraživanje u području obrane unutar Europske obrambene agencije EDA. Poprilično vremena utrošili smo na raspravu o obje ove teme, tako da mislim da nema nekakve potrebe da dužim s uvodom, tako da ću odmah dati riječ gospođi Kainz Huber u ime komisije, a zatim gospodinu Tilburgeru. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo. Prije nego što prijeđemo na izlaganje konkretnih projekata koji su već financirani ili koje kolege iz EDE pripremaju, nekoliko uvodnih riječi u smislu pozadine pilot projekta i pripremnog djelovanja. Pilot projekt dakle, bavio se istraživanjem u području obrane i testiranju mogućnosti korištenja europskih fondova za zajedničke istraživačke programe. Ovaj pilot projekt je u početnoj fazi, trenutno smo u pripremnoj fazi, dakle komisija je delegirala provedbene zadatke EDI, Europskoj obrambenoj agenciji. Stvari smo malo drugačije napravili nego u pilot projektu koji je zapravo bio prvi pravi početak jedan manji projekt, dakle, raspodjela rada bila je takva da u tom slučaju komisija se oslanjala na Europsku obnovenu agenciju da predloži radni plan s prijedlogom koji su projekti, što bi se moglo predložiti, kakvi oblici projekata se mogu financirati, ali na temelju radnog plana koji priprema EDA, gdje se nakon toga u pripremnom djelovanju, istraživanju području obrane, e, radi na trogodišnjem pilot programu sa ukupnih 90 milijuna i s vrhom da testiramo kako zajedničko financiranje zajedničkih projekata se može u budućnosti provesti pod nekim budućim punopravnim programom o kakvom trenutno raspravljamo, to je Europski obrbeni fond, te da testiramo što se tu može učiniti, a to je dovelo do sporazuma delegacije s Europskom obrambenom agencijom unutar kojega bih rekla da se raspodjela posla odvija na sljedeći način. Komisija priprema radni program u suradnji s državama članicama, za to imamo jednu stručnu skupinu koja nam pruža podršku. Obrambena agencija djeluje kao promatrač također u toj stručnoj skupini. Daje nam upstream informacije za pojedine teme, istraživanja u skladu sa razvojem sposobnosti, odnosno planom koji se time bavi. Komisija zatim usvaja taj radni program koji uzgled rečeno uključuje i opis tekstova. A kada se taj radni program usvoji, preda se EDI koja zatim objavljuje javni natječaj, provodi procjenu, priprema <clears throat> same sporazume temeljne za bespovratna sredstva, a nakon njihova potpisivanja bavi se nadzorom samog provedbe projekta. <clears throat> To bi grubo bio opis načina na koji Europska komisija surađuje s EDOM u pri provedbi pripremnog djelovanja. Pa riječ je o radnim programima. Već sam spomenula da ga se prevodi na temelju radnih programa godišnjih pripremljenih u suradnji s državama članicama. Imali smo na samom početku od grubu definiciju zajedno s državama članicama i na temelju doprinosa EDE, e, ali i drugih dionika. Identificirali smo dakle četiri tipa istraživačkih aktivnosti. Želi smo projekte za demonstraciju, ključne obrambene tehnologije, isto tako testirati buduće testiranje disruptivnih tehnologija, standardizaciju, interoperabilnost koji su definirani kao oblik istraživačke aktivnosti ili teme kojom se bavi. Paralelno s to identificirali smo četiri velika područja aktivnosti C4SI, vektori, zaštita i zaštita vojnika, te bespilotne platforme. Iz toga smo zapravo napravili kombinaciju tri radna programa koji se pripremaju ili će biti pripremljeni unutar ovih pripremnih djelovanja. Sada smo u trećoj godini djelovanja. Prvi radni program 2017. i 2018. su očito već usvojeni, provedeni, javni natječaji su otvoreni. Projekti iz poziva za 2017. odnosno ugovori za njih su potpisani. Čuli smo nešto više o tome, dakle oni su u toku. A poziv 2018. koji je pokrenut u prošlom ožujku za to ćemo sad negdje završiti sa evaluacijom, završnim je fazama sa projektima i sporazumima za bespovratna sredstva za pojedine projekte koji će uskoro biti potpisani, nadamo se već u ožujku. I tu imamo treći radni program za 2019. koji je već finaliziran dakle posljednji program za pripredne radnje koji je u postupku usvajanja trenutno. Nadamo se da taj radni program će također biti usvojen. Idealno govoreći sinkronizirano sa prvim radnim programom IDP-a, dakle za druge programe koji su počeli 2019. ove godine za razvoj Europskog obrbenog fonda. Kratko bih ušla i u statistike. Radni program za 2017. ima tri velika natječaja za bespilotne sisteme prije svega. Što je dovelo jednog projekta demonstrativnog koji će gospodin Tilberger za trenutak izložiti. Zatim smo imali jedan projekt za zaštitu vojnika i treći treći natječaj koji je okupljao projekte za tehnologiju, predviđanje i sisteme za identifikaciju budućih važnih tehnologija ili relevantnih tehnologija za obranu. Statistike iz ova tri natječaja pokazuje da se ukupno radi o proračunu oko 43 milijuna. Za ovu prvu godinu imali smo 21 prijedlog ukupno. Ukupna bespovratna sredstva koja su zatražena bila su otprilike 147 milijuna eura, što pokazuje da već za prvu godinu ta pripremna djelovanje veliki interes potaknulo u industriji, istraživačkim institucijama i drugim dionicima koji su bili u mogućnosti formirati konzorcije kao prijavitelje. Ukupno imamo 97 različitih sudionika i financirali smo sve ukupno pet projekata unutar tog natječaja i također opazili da sudjelovanje malih i srednjih poduzetnika je bilo prilično dobro, osobito što se tiče sistema za vojnike. I zapravo u pripremnom djelovanju nije bio neki natječaj konkretno namijenjen malim i srednjim poduzetnicima, ali smo radni program pokušali tako uravnotežiti da može se privući i zanimanje malih i srednjih poduzetnika što je dosta dobro funkcioniralo, tako da osim uobičajenih pet većih država članica sa većim sa snažnijom obrambenom industrijom Europe, Italija, Španjolska, Njemačka, Francuska i Švedska. <clears throat> Uz njih imali smo i male i srednje poduzetnike iz Nizozemske, Poljske, Estonije, Litve, Belgije <clears throat> i drugih zemalja. Ukratko što se drugog natječaja tiče, tu smo imali elektroničko oblikovanje tehnologija s namjenu obrane i zatim laserska tehnologija i nastavili smo s tim natječajem i projektom o tehnologiji i tehnološkim predviđanjima. Statistike su tu drugačije, malo sedam prijedloga smo imali. Teme su bile prilično specijalizirane, tako da doista smo bavili se tim ključnim tehnologijama za obrambeni sektor, što je kupila veći broj prijedloga iz pojedinih konzorcija koji su mogli reagirati, prijaviti se na tako nešto. Također sveukupni proračun je bio niži, 19,3 milijuna. Još uvijek smo u ovom projektu, projektima imali ukupno, ili u prijedlozima, 85 različitih sudionika i na kraju smo financirali tri projekta sudjelovanje malih i srednjih poduzetnika, usprkos tome što su bili toliko specijalizirani natječaj, je bilo oko 24%. Dakle, za nas, sveukupno govoreći, e, pripredno istraživanje u području istraživanja ili PADER je odradilo to što je trebalo, privuklo je industriju, njihovo zanimanje kao istraživačkih instituta i zamisao tu da se usredotočimo na pokretanje projekata suradnje i dobro je funkcioniralo. Posljednje, kako se odabire projekte, to je uvijek bila jedna tema podložna mnogim pitanjima. Dakle, ono što smo učinili da smo se oslonili na evaluaciju neovisnih ili kroz neovisne stručnjake koji su tada bili odabrani kroz poziv za prijeve, iskaz interesa i na temelju toga izabrali smo jedan širok e, skupinu stručnjaka iz različitih zemalja s različitim stručnim područjima kako bi mogli procijeniti pojedine natječaje, prijedloge. I naravno za to je potrebno sigurnosno odobrenje i provjeriti je potrebno bilo da ne postoje sukob interesa. Kriteriji za dodjelu su bili poprilično isti kao što se koristi za civilno istraživanje. Dakle, radila se na temelju odličnog utjecaja i provedbi projekata i sami natječaji su se malo konkretnije zahtjevali kriterije mogli razložiti. A ono što je potrebno također naglasiti i što već činimo unutar pripremnih radnji je etički screening ili analiza, dakle nakon procjene projekata, projekti koje se razmatra za financiranje, njih se podvrgava jednoj etičkoj analizi, provjeri gdje potencijalna problematika vezana uz provedbu projekata se razmatra, identificira, preporuke se daju i njih one su odražene i u sporazumima za bespovratna sredstva sklopljenim s konzorcijima. I posljednji korak prije nego što se na kraju krajeva sporazume pripremi je sigurnosna kontrola, sigurnosni screening gdje na temelju preporuka od jedne skupine stručnjaka država članica koje su uključene odnosno koji dolaze iz iste zemlje kao i članovi konzorcija, te zemlje su pozvane da nam pomognu u identifikaciji i daju preporuke za sigurnosnu kontrolu gdje pojedini dijelovi projekata ili isporučevine možda se trebaju klasificirati u određenim kategorijama. Komisija se dakle s time, time bavi na temelju preporuka stručnjaka. Eto, tu ću stati i zahvaliti vam na pažnji. Hvala lijepo, gospođo. A sada ću dati riječ e, e, gospodinu Tilku Tilburgeru, zamjeniku e, voditelju odjela pripremno istraživanje u području obrane. Europska obrambena agencija. Hvala lijepo što ste mi dali priliku da se obratim ovom pododboru SEDE. Danas ću vam nešto govoriti o trenutačnom stanju u kojem se nalazi pilot projekt i pripremne radnje vezane za istraživanju području obrane. govorit ću o pilot projektu Govorit ću također i o takozvanom Tech Demonstrator, to je najveći projekt. I govorit ću o takozvanom Open Soldier sistemu. Također ću ovdje idebrati jedan projekt i nešto više reći o njemu. Htio bih malo detaljnije reći o tome što radimo i čime se bavimo ovim projektima. Pilot e, projekt, ovdje možete vidjeti e, vremensku liniju, počeo je 2015. i 2016. godine, odnosno tada je počelo financiranje. Zatim pripremne radnje su krenule 2017. i 2019. godine. I sve se nastavlja u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru i bit će pokriveno Europskim fondom, obrambenim fondom. Dakle, projekt je povjeren EDI E, putem sporazuma o delegiranju. On je potpisan 2015. godine 16. studenog i kao rezultat toga EDA je dobila u zadatak upravljanje ovim projektima i ovim aktivnostima. Dakle, poziv na nadmetanje smo objavili, zatim smo zaprimili prijave i evaluaciju i sve je to organizirano u koordinaciji sa EDOM. Dakle, ovaj prvi korak je učinjen sa jednim skromnim proračunom od 1,4 milijuna eura, ali unatoč tome dobili smo dobre rezultate. Mogu vam reći da su sva tri pilot projekta i sve aktivnosti uspješno zaključene u prvom semestru 2018. godine. Dakle, imamo istraživačke aktivnosti i u tom smislu pilot projekt nam je omogućio da testiramo, na neki način testiramo suradnju između Europske komisije i EDE. E. Također želim zahvaliti pododboru SEDE e, jer su nam dali prvi template aktivnosti, a, također i su nam pomogli što se tiče istraživanja zaključaka i tako dalje. Pilot projekt je prvi put testiran i predstavlja bazu za pripremne radnje Europske komisije za obranu i istraživanje za 2020. 2019. godinu. Također želim naglasiti da upravljanje projektom EDINO, upravljanje projektom ide puno dalje od civilnog istraživanja, budući da je projekt zadužen i za pružanje savjeta i za osiguranje dosljednosti između onoga što, se, e, što, što razvijaju e, dobitnici natječaja te s druge strane između potreba država članica, odnosno potreba njihovih ministarstava obrane. I osim e, testiranja modaliteta, projekt je doveo do konkretnih rezultata u područjima koje su već ranije identificirane kao prioritetna. Sve u svemu, pilot projekt a i njegovi rezultati ohrabrujući se. Suradnja sa komisijom je sjajna i izvješće neovisnih promatrača također se pokazalo jako pozitivnim. Ali sada mi dopustite da uđem u neke detalje pilot projekta. Uh, uh, Prije svega, gospođa Ganshuber je već govorila o takozvanom scoping paperu, paper, dakle dokumentu pripremnih, pripremnih radnje. Ovdje možete vidjeti opseg na koji se odnosi ovaj projekt. Nešto ću kratko o tome danas govoriti. Mi ovdje imamo strateške klastere koji su identificirani u tom dokumentu. Dakle, to su autonomne platforme kao što su imamo autonomne platforme, zatim zapovjedništvo, kontrola, komunikacije, računala, obavještene službe, nadzor i izviđanje. A to smo nazvali C4 i SR. također smo se bavili istraživanjima i stvorili klastere u području tehnologije i istraživanja. Kako bih vam ilustrirao raznolikost eh, projekata, kao što sam rekao, odabrao sam jedan projekt iz pilot projekta, to je takozvani projekt Euroswarm, a eh, prikazat ću vam i eh, projekte Ocean 2020 i GOSRA. Što se tiče Euroswarm, ovdje se radi o financiranju u iznosu od 434 tisuće eura, a radi se o trajanju projekta od 12 mjeseci. E, projekt e, je vodila sveučilišne institucije, četiri, tri države članice. Naime, E, taj projekt e, nosi naziv Unmanned Heterogeneous Swarm of Sensor Platforms. To je projekt koji razvija nove tehnologije za prilagođene i robustne operacije i pruža nam rješenja za e, rješenja koje se temelje na manjim eksperimentima. Što Naime, ovi projekti su simulirani u pravom okruženju i želim vam također reći o čemu se zapravo radi u ovom projektu. Zamislite sljedeći scenarij. Zamislite da se Europska unija nađe ili dođe u neku zemlju koja je strana i koja nije nužno prijateljski nastrojena. Zamislite da imate mali, mali zrakoplov bez pilota nad kampom kako ili nad nekim područjem kako bi uočio rizike. Dakle, potrebno su nam mali mini helikopteri i oni su ti koji identificiraju potencijalni rizik ili potencijalnu prijetnju. Ako je potrebna daljnja inspekcija, onda će se uključiti i kopneni dronovi. Zatim imamo heterogene dronove koji su koordinirani jednim segmentom koji se nalazi na tlu. E, e, Euroswarm je uzeo u obzir sve ove mogućnosti i nastoji otkriti što je više moguće prijetnji zahvaljujući korištenju što većeg broja dronova i različitih dronova. Dakle, radi se o veoma zanimljivim tehnologijama i mi e, e, ovim projektom se nastavljamo na e, razgovore i na potrebe koji su već potrebni i na potrebe koje su, već, koje su se već pokazale nužnima. Ja također želimo na taj način poboljšati tehnologije, postojeće tehnologije i ponuditi proizvode, obrambene proizvode ministarstvima obrane država članica. A sada idemo na projekt Ocean 2020. To je najveći projekt i ovaj projekt je financiran u iznosu od 35,5 milijuna eura, a trajanje projekta 36 mjeseci. konzorcij projekta je se sastoji od 24 entiteta koje dolaze iz različitih 15 država članica i od jedne međunarodne organizacije. Radi se dakle o otvorenoj suradnji za europsku svjesnost i osvještenje na moru i bavi se zapravo pomorskim nadzorom i također uključuje podvodne sustave bez pilota. Cilj je naravno poboljšati situacijsku osviještenost. Imali smo demonstraciju u tom smislu na Mediteranu i na Baltiku i pokazali smo da imamo inovativna rješenja za fuziju različitih izvora podataka koji su integrirani sa borbenim sustavima i sve to stvara jednu sigurnu mrežu koja nam omogućava da dobijemo jasnu sliku na pomorsku sliku u smislu izviđanja. I tu smo također uzeli u obzir različite scenarije poput ovih vezanih poput ovih o kojima sam govorio u okviru Eurosforma, samo ovog puta se radi o puno većem području. Dakle, budući da je područje puno veće, komunikacija je zahtjevnija. Dakle, tu smo uključivali i brodove iz raznih država članica. također smo se bavili i polijetanjem, to jest uzljetanjem i sletanjem na takve brodove. U okviru ovog projekta imali smo više sastanaka koji su došli do pozitivnih zaključaka. Prva demonstracija to jest organizacija prve demonstracije već je počela, a održat će se krajem mjeseca listopada 2019. godine. Kada je riječ o takozvanim vojnim sustavima, soldier systems, odnosno vojničkim sustavima, želio bih nešto reći o projektu GOSRA. Radi se o takozvanom Generic Open Soldier System Reference Architecture. Radi se o projektu koji je financiran od Europske unije u iznosu od 1,5 milijuna eura e, i e, u trajanju od 22 mjeseca. Dakle, projektni konzorcij objedinjuje devet entiteta koje dolaze iz sedam država članica i sve je započelo u lipnju 2018. godine. Projekt želi razviti dakle, takozvanu Soldier Systems Reference Architecture koja će biti spremna za standardizaciju, koja će objediniti softver, elektroničnu komunikaciju, zatim senzore, sučelja i tako dalje. Arhitekta ne bi trebala definirati o kakvoj se opremi točno radi, već je njezin opremi, vojničkoj opremi, već je cilj interoperabilnost. Zato su standardi i sučelja tako opisani da, da tako su osmišljeni da europske vojne snage mogu zajedno surađivati u svim logističkim operacijama. Naime, mi želimo se voditi standardizacijom i preporukama NATO-a i želimo želimo zapravo nadopuniti ono što NATO već radi, a ne naticati se sa NATO-om. Ovaj projekt se nadograđuje na prethodne studije EDE e i ima ključnu ulogu kada je riječ definiranje tehničkih zahtjeva. Dakle, ovaj je projekt također testiran i pokazuje da projekt eh, koji je uglavninom eh, eh, financiran od Europske unije može jako dobro funkcionirati. Mi smo nedavno imali i radionice sa stručnjacima i projekt ide prema svom uspješnom završetku i postizanju željenih ciljeva. Dakle, ovo je projekt koji će dati rezultate koji će moći koristiti i Europske vojne snage i NATO te saveznici NATO-a. A sada dolazim do do zaključaka i lekcija koje možemo naučiti temeljem PADR-a i PPA. Evo nekoliko riječi o tome. da Kada smo testirali suradnju između Europske komisije i EDE e, u smislu financiranja Europske unije, neki modaliteti koji se tiču intelektualnog vlasništva, koji se tiču klasificiranih informacija, povjerljivih informacija, posebnih izvještaja, također su bili testirani. Ovo su jako važni ovo su jako važna područja, zato što moramo uvijek naći dobru ravnotežu između toga da se osiguraju informacije, a da se istovremeno, da se istovremeno štite informacija i da se štiti informacije vezane za konačne korisnike e, ovih tehnologija. Također smo testirali načine na koje su se provodile konzultacije među dionicima i radilo se o tome mm, da se u prioritetima uzmu u obzir e, vojne specifičnosti. Za razliku od civilne tehnologije, mi ovdje moramo uzeti u obzir i vojne zahtjeve kada je riječ o opisu tema i uzeti u obzir također poteškoće koje su vezane za tehnologiju kada govorimo o vojnom području. Kad je riječ o, ED, e možemo doći do sljedećih zaključaka. Kada je riječ o provedbi, Došli smo do zaključka da su agencije u potpunosti sposobne provesti ovakve projekte i privesti ih kraju. A već se nadovezujemo na zaključke koje smo donijeli vezano za pilot projekte. Mi sada znamo što treba poboljšati i znamo kako se prilagoditi za veće projekte kada je riječ o pripremnim radnjama. Dakle, EDA i komisija se slažu kada je se slažu što se tiče postizanja ciljeva pripremnih radnji i pilot projekata i također se pokazalo da Europska unija može financirati na uspješan način projekte koji pokrivaju potrebe u ovom području. Što se pak tiče pripremnih radnji ovih akcija, prva dva programa rada su u potpunosti i uspješno provedena, a već sam o tome govorio, rekao sam što se tu mora učiniti. A što to se tiče ovih drugih radnji koji slijede, koje će uslijediti, u Euroswarm projektu trebamo učiniti sve da bolje iskoristimo rezultate i u tom smislu bismo mogli razmotriti korištenje sredstava iz Europskog obrambenog fonda. Trebali bismo nastaviti sa projektima u okviru EDE, e, zahvaljujući Europskom obrambenom fondu. I jako je važno istraživanje kojima se bavimo usmjeriti prema budućim vojnim potrebama. Dakle, temeljem rezultata iz pilot projekata MOD može razmatrati što dalje učiniti. Dakle, EDA će i u, budućne, i u budućnosti odigrati svoju ulogu kada je riječ o poticanju suradnje, ali kada je riječ o okviru, o njemu će odlučivati države članice. A kada se tiče ovog drugog dijela, Ovdje EDA također ima važnu ulogu. EDA podupire i države članice i Europsku komisiju u pripremi programa pilot projekata. Dakle, agencija može organizirati koordinacijske sastanke, konzultirati se s državama članicama vezano za teme koje će birati države članice. Također može pomoći u klasteringu i odabiru prioriteta. Dakle, zaključci iz prošlosti, iz prepremnih radnji nam u tom smislu mogu pomoći. Prioriteti EDE i zapravo instrumenti za, za, određivanje prioriteta EDE, kao što su, na primjer, osra, agende i tako dalje, trebali bi doprinijeti razvoju, budućem razvoju EDE i trebali bismo i strateško istraživanje osra Gostre, dakle uključuje dvije vrste pristupa i sa ciljem da se bolje, da se bolje harmoniziraju prioriteti u istraživanju u području obrane u Europskoj uniji. Dakle, EDA će također osigurati da teme koje su u konačnici odaberu budu povezane sa prioritetima, sa vojnim prioritetima država članica. Dakle, ovo je jako važno a kada je riječ o vojnom istraživanju. Treba osigurati da tehnički zahtjevi budu u skladu sa potrebama, budućim potrebama koje će definirati države članice. Sve u svemu mogu reći da je EDA uspješno doprinijela provedbi pilot projekata i pripremnih radnji. Osim pilot projekata i pripremnih radnji, i u drugim područjima pokazalo se da je EDA produktivna. I na kraju, Jako je važno reći da su i EDA i Europska komisija predane zajedničkoj suradnji a, u cilju postizanju uspjeha kad je riječ o financiranju vojnih istraživanja. Europska komisija pruža vještine koje su potrebne za zajedničke i za uspješno privođenje kraju pilot projekata. I zaključno mogu reći da pilot projekti i pripremne radnje vrlo su korisne vrlo su korisne što se tiče definiranja ciljeva Europskog obrambenog fonda. Thank you Hvala lijepo na pažnje. I tu sam za sva vaša pitanja. Thank Madam uh, Hvala lijepa na ovim zanimljivim doprinosima. Sada ću zamoliti koordinatore da iznesu svoje komentare. Gospodin Galer će početi. Hvala lijepa na ovim izlaganjima. Mogu li toga zaključiti da svi oni koji sudjeluju u procesu su toliko se navikli jedni na druge da uopće više nema razlike da je nije e, agencija Europske unije nego država članica. Dakle, možemo li uistinu reći da se u tim postupcima su se jedni navikli na druge. Što se tiče samih e, projekata ili tih ideja tu bi me još jedan puta zanimalo kako je to na kraju izabrano, od kuto u istinu potiče, jer nekad se razmišljalo kod ED i pitalo da li države članice su tu u istinu nešto i unijele, su gurale u nekom određenom pravcu. Da li su projekti izvedeni iz već postojećih strateških dokumenata, bilo se da se radilo o globalnoj strategiji ili takozvanim headline goals. Ono što nas kao parlamentu još zanima je kontrola samih financija, financijskih sredstava koje su se koristili kod pilot projekta i kod eh, pripremnog djelovanja tu vjerovatno trebam postaviti to pitanje i e, kolegama koji su zaduženi za kontrolu proračuna, što vi znate o tome. Onda bi me isto tako još zanimalo da li ovi rezultati istraživanja iz pilot projekta Da li se nastavilo s time kroz nekakve zajedničke istraživačke projekte? da li se nešto dakle, učinilo s tim rezultatom? Kad se započelo sa projektom koji je postojala i pitanje je da li komisija priznaje reviziju EDE. E. Pa me zanima kakav je tu bio rezultat. Da li ste se oko toga mogli dogovoriti? Da li se s tim što se tu sad razvilo, je se tu popunio neki jaz kod ovih headline goals? Da li je došlo do tako nečega? I kad malo sad pogledamo u budućnost, Defense Fund, kako će se tu dalje razvijati EDA i njihovi zaposlenici, jer tu se radi o malo većim iznosima. Evo čisto to su bili moji komentari i pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođa Valero. Hvala lijepa i spričavam se što sam malo kasnila pa sam propustila prvi dio. Pa se možda već i govorili o onome što bih vas ja željela pitati. Ono što mene najviše brine i što najviše brine moj klub, dakle, to su zeleni, a što se tiče civilnog društva je pitanje vezano uz transparentnost i kako možemo spriječiti sukobe interesa. Imamo jedan problem. Malo toga znamo o e, takozvanom group of personalities koja savjetuje E, komisiju. Dakle, to je ta savjetodavna grupa. Hoće li tu neki raspored i dokumenti biti javno objavljeni? Kako možemo više saznati što se događa u toj skupini? Nadalje, koliko ja znam, šest tvrtki koji su e, bili dio te savjetodavne skupine i oni su pobjedili na raznim natječajima vezano uz pripremno djelovanje. Nije li to sukob interesa u ovom slučaju? To su moja pitanja. Možda ste već govorili o tome, ali evo to bih htjela znati. Mrs. Lösing. Gospođa Lösing. Ja, vielen Dank. Meine Frage wiederholt. Äh, da, moje pitanje će u stvari ponoviti ono što je gospođa Valero već e, iznijeva. Ja Možda mogu biti još malo preciznija što se tiče par stvari. Kad vidim e, Ocean 2020, to je najveći program e, u pogledu pripremnog djelovanja. Sad kad vidim listu sudionika i onih e, poduzeća koja su profitirala, dakle ne samo group of personalities, Zanimljivo da svi koji su sudjelovali u toj high level group, eh, koji su pozvani dakle, na to da podnesu izvješće na strane povjerenice, su sada isto tako oni koji sudjeluju u projektu eh, Ocean 2020, kao što sam sad nabrojala te tvrtke. Leonardo i tako dalje. Sad bi se moglo pitati je li tu možda industrija stvorila sama sebi jedan program za poticaje ili možda ne bi li baš kod takvih visoko profiliranih skupina trebalo ipak izbjegavati sukob interesa? Da li su postojali E, nezavisni stručnjaci koji nisu direktno povezani sa industrijom naoružanja, koji su se intenzivno pozabavili e, preispitivanjem zahtjeva odnosno onih koji su se natjecali. Tu imamo rečenice u Ocean 2020 s projektom razvijamo misije za nadgledavanje morskog e, prometa. Pa to onako sve nešto malo nejasno. E, pa bih ja sad tu pitala ili se tu radi o projektu za borbu protiv migracija? Ako da, konkretno kako? Hvala lijepa. Thank I would like Hvala lijepa. Sada bih ja direktno uputila svoja pitanja i to jednom i drugom govorniku. Kako sada procjenjujete nakon svih ovih godina Te doprinos koji smo dobili i kroz pilot projekt i kroz program djelovanja u pogledu istraživačkih mreža koje su izgrađene, odnosno znanstvenih mreža, koji su tu omjeri u pogledu zemalja koje su tu doprinjele. Prije nekog vremena smo procijerili razinu suradnje tijekom našeg sede sastanka i na svoje čuđenje sam saznala da u jednoj tako razvijenoj zemlji kao Njemačkoj postojala je velika razlika između istočnog i zapadnog dijela Njemačke i suradnje. Jeste vi primijetili da je ipak došlo do nekih poboljšanja nakon ovog svega? Volja za suradnjom između institucija, a i u prekograničnom smislu. A drugo pitanje, što ili kako predviđate koji je najbolji mogući način suradnje? Naravno, ovisno o Brexitu i ishodu. Ali, dakle, kako će funkcionirati recimo i u obrambenom smislu ta suradnja sa Ujedinjenom kraljevinom. Ona je uistinu ključna kada govorimo o pitanju e, sigurnosti. Dakle, kako će Ujedinjena kraljevina tu doprinositi i dalje u pogledu sigurnosti? Što tu možemo predvidjeti? Dakle, Ujedina kraljevina je prisutna kada govorimo o Europskoj obrabenoj agenciji. Ali ne znam koliko će taj Nexus i dalje dobro funkcionirati između ED i komisije nakon Brexita. Malo bih da nam obrazložite jedan daljnji zanimljivi dio, a to su određene prognoze u pogledu tehnologije. Koja je bila početna točka i koji je krajnji rezultat kada govorimo o tim pozivima za sudjelovanje na natječajima? Uh, Koja je stvarna priroda natječaja? Je li to neka vrsta brainstorminga ili su to neki praktični projekti za već zadana područja? Mislim da bi to bilo sve što se tiče nas u ime ovog pododbora. Pa evo, molim vas, možete sada odgovoriti na ta pitanja i komentare i pojasniti nam neke stvari. Izvolite, gospođo, imate prvi riječ. Hvala lijepa. Kao prvo što se tiče pitanja gospodina Galera. Otkud dolaze projekti, na čemu se to baziralo? Ja sam to prethodno već objasnila. Mi smo sazvali jednu skupinu stručnjaka jer pripremno djelovanje kao takvo je jedan instrument koji proizlazi iz eh, financial regulation, dakle to ne možemo imati nikakav e, formalni mm, odbor ali smo sazvali jednu skupinu stručnjaka koja slučno funkcionira sa tim stručnjacima iz država članica mm, komisija priprema dakle redoviti e, godišnji program za pripremno djelovanje a i na početku sam već objasnila da EDA kao promatrač da je takozvani upstream input temeljem procesa ili dokumenata koji već postoje, a i to smo već čuli, postavljaju se prioriteti dakle onoga što je nužno u pogledu obrane u Europi. I na tome smo se bazirali. Tu je taj upstream input – ali se pokazalo da je države članice unutar te skupine stručnjaka su preuzele svoje uloge i same su dodavale teme. Nije se nužno sad pratilo listu prioriteta EDE, već su i države članice same mogle tu sudjelovati i unijeti svoje prioritete u raspravu i temeljem toga je onda nastao taj radni program. Sami tekstovi vezani uz pozive su razvijeni dalje sa stručnjacima pojedinih država članica i tu je komisija koristila postojeću ekspertizu koju već imamo u državama članicama. Što se tiče kontrole proračuna, kako se to odvijalo, EDA kao institucije Europske unije radi u potpunosti okvira financijskih postojećih financijskih pravila. Pitali ste da li revizija EDA je nešto što je priznato. EDA je prvo morala provesti self-pillar assessment kao i svaka druga agencija kako bi se osiguralo da provedba tih e, mjera ide kroz sve nužne strukture i mehanizme, dakle da se to čini kako treba. I to smo temeljito ispitali. I još jedna rečenica, kako je funkcionirala ta suradnja, onda ću ostala pitanja prepustiti svom kolegi. kako su se navikle jedne na drugu, EDA i komisija. Pa ipak je razlika ako dolazite kao jedna institucija Europske unije, kao što je komisija, ili ako govorimo jednom e, međuvladinom tijelom kao što je EDA, strukture su drugačije i u praksi su tu ponekad prisutne određene rasprave kako bi se nekako taj rad odvijao to je sve funkcioniralo u pogledu ovog pripremnog djelovanja, ali te razlike u governance u pogledu toga kako to funkcionira u pogledu procesa donošenja odluka, a te dvije strane su u tom smislu drugačije, ali mogu se samo složiti u praksi, u provedbi mm, pripremnog djelovanja smo unutar našeg sporazuma dobro funkcionirali. Još ću malo ostati na njemačkom. Što se tiče pitanja gospođe Lözing, KOP i suradnje koju smo onda imali u pogledu pripremnog djelovanja Molim vas, nemojte tu miješati group of personalities eh, i odabir tema ili projekata unutar pripremnog djelovanja. Group of personalities je imala vrlo posebnu ulogu. Oni su tu bili u jednoj pripremnoj fazi kako bi nam dali određene savjete u pogledu toga kako kroz EU možemo financirati zajedničke e, istraživačke projekte. Te preporuke su onda sažete u jednom izvješću i time je završila uloga GOPA, dakle Group of Personalities. Oni na nikoji način nisu utjecali na odabir i projekata e, koji su sad uslijedili kroz e, pripremno djelovanje. kao i području civilnog istraživanja, našu procjenu, evaluaciju. Vršimo temeljem onoga što smo dobili, dakle i tu imamo jedan konzorcij koji o tome odlučuje i tu imamo nezavisne slučaje, ja sam to prethodno objasnila. Oni su birani kroz calls for expression of interest e, u skladu sa određenim kriterijima. To znači traži se određena ekspertiza u određenim područjima gdje će se provoditi ti projekti. Dakle, ta nužna tehnička ekspertiza Svaki od tih stručnjaka je praktički ad personam. Ovdje e, netko tko sudjeluje u tome, e, moraju proći određenu provjeru, odnosno clearance, e, i onda utvrdimo da nema nikakav sukob interesa u pogledu tih stručnjaka i onih zahtjeva koje oni moraju evaluirati. Dakle, tu nemamo tu poveznicu između GOPA i ovog nezavisnog odabira e, što se tiče prijedloga, odnosno projekata koji su predloženi. I sad posljednje što se tiče pitanja gospođe Valero, ali mislim da sam na to već odgovorila vezano s GOP. Vi ste nas pisali da li ćemo objaviti dnevne redove, zapisnike. Postoji odluka koja je donesena od strane ombudsmana. vi ste spomenuli riječ transparentnost, da je u pogledu kopa i transparentnosti nije bilo nikakve zlouporabe, jer se GOP nije smatrao službenom stručnom skupinom, tako da svi oni normalni uvjeti koji imamo inače za transparentnost, naime da se objave dnevni redovi, zapisnici i drugi relevantni dokumenti nije bilo objavljeno jer nismo morali ispuniti taj zahtjev. Međutim, ombudsman je istovremeno rekao to je bila savjetodavna skupina koja je iznijela određene preporuke za povjerenicu Bjerkovsku u tom slučaju i iako ne postoji obveza da se formalno ti dokumenti stave na raspolaganje. U tom slučaju bi komisija to ipak trebala učiniti i ombudsman je zatražio od komisije da to učini i komisija će to učiniti. Evo, taj prijedlog postoji, pa vam ne mogu sad reći kad će se to učiniti. Ali u svakom slučaju to još uvijek o tome odlučuje naša hijerarhija Čim ta informacija izađe i ombudsman to potvrdi, mi ćemo te dokumente staviti javno na raspolaganje. Um, Gospodin Tilburger. Znam da još ima jedno dodatno pitanje, pa ću vam dati priliku da na to odgovorite nakon izlaganja gospodin Tilburger, ali molim vas da budete kratki jer smo već svoj vremenski okvir premašili. Možda na početak pitanja gospodina Galera, iako je moja kolegica već odgovorila na dio njih, odabir projekata se odvijao bottom up. Dakle, države članice u suradnji s EDOM su razgovarale o tome koji su važni zadaci kojima se treba prvo pozabaviti. Dakle, kako u pilot projektu, tako i u pripremnom djelovanju. U budućnosti to mora biti drugačije. Dakle, ono što ja na njemačkom zovem portfelj jer na početku se više radimo o modalitetima i suradnji između komisije i EDE, e, a nije se toliko radilo o tome o kojim će se tu projektima uistinu raditi, ili je volumen bio ograničen. U budućnosti ćemo morati nekako općenitije razmotriti što želimo učiniti i vidjeti koji su to sve istraživački projekti bitni za obranu. Što se tiče nadzora i financije, situacija je takva da imamo delegation agreement gdje imamo navedeno dakle, da OLAF i revizorski sud mogu bilo koje e, vrijeme e, čak i do pet godina nakon plaćanja izvršiti provjere i revizije u pogledu obavljenih zadataka. Dakle, sve je tu na raspolaganju. Ono što i komisija mora osigurati, e, to je tako slučaj i kod nas. Pa to tako funkcionira i s financijama. Kao što sam već rekao, kod pilot projekta e, je već uslijedila jedna inicijativa. Kod drugih to još nije tako jasno tipično je za istraživanje da nekad odmah imamo rezultate i činimo nešto nakon toga, a s drugim stvarima to nije odmah tako. Zatvorene su time određene praznine jer su projekti birani na taj način da države članice mogu izraziti svoj interes. I naravno kad govorimo o jednom europskom obremenom fondu, je predviđen i dio financija za EDU. Iako je EDA već koristila više od jedne milijarde tijekom proteklog e, desetljeća, države članice su tu isto sudjelovale, a sada će to biti istraživanje koje će biti financirano od strane Europske unije. Što se tiče gospođe Lozing, još bih dodao i rekao da kod odabira tema nije više GOP bio taj koji je bio bitan. To je došlo dakle od EDE, od država članica i onda je komisija na kraju utvrdila koje teme uistinu trebaju ući u calls for proposals. A nezavisni stručnjaci, independent experts koje smo mi odabrali, su odabrane s obzirom na svoju ekspertizu, ali i s obzirom na to da ne postoji nikakav sukob interesa. Dakle, ako su oni radili u nekoj firmi koja je sudjelovala na natječanju i bila pod izvođač, onda oni osobno više nisu mogli ići u tu skupinu nezavisnih stručnjaka. Dakle, s jedne strane imamo taj strateški input, na samom početku gdje se radi o osobama, a na kraju imamo konkurenciju, e, natjecanje različitih konzorcija i tu se zbiljam radilo o odabiru najboljeg projekta. I tu su onda e, u tome sudjelovali uistinu nezavisni stručnjaci. Imali smo ljude recimo koji su bili na listi gdje smo vidjeli da bi možda moglo doći do sukoba interesa s obzirom na konzorci koji se prijavio na natječaj, onda bismo tu osobu isključili. Dakle, u istinu smo pazili na to. Nadam se da će ovo također i odgovoriti na pitanje gospođe Valero. Govorili ste o Ipak još nešto što ste vi govorili, da su to stvari mutne kod Ocean 2020. Moramo uzeti u obzir da prijedlog mora biti dovoljno širok, da dođu različiti prijedlozi, različiti konzorciji se mogu natjecati. Tu se ne radi o migracijama, ne radi se o security, o sigurnosti, već se radi o obrani, dakle istraživanju u području obrane. To je ono što želimo e, testirati i vidjeti. Mi želimo dakle da Europska unija tu sada osnaži svoje djelovanje. Radi se o različitim scenarijima, recimo da vojni brodovi u jednoj okolini koja može biti neprijateljska se moraju moći sami obraniti. Radi se o tome da se onda mogu koristiti dronovi koji će otkriti moguću prijetnju e, za te brodove ne radi se tu o granicama, o migracijama, već e, upravo e, dakle o tom pomorskom aspektu i obrambenom aspektu. Na to se odnosi Ocean 2020. A sada sasvim kratko, prekogranična suradnja doista je nešto što se u pripremnim djelovanjima potiče i to osobito vidimo vezano za Ocean 2020. pozivom. 15 država članica je tu surađivalo. Dakle, iznenađujuće nam je čak bilo koliko se raspravljalo o jednoj e, velikoj suradnji, dakle 15 država različitih članica a konsorciji su također preuzeli tu jednu zamisao preko granične suradnje i to je doista jedna dodana europska vrijednost, moramo reći. I što se tiče posljednje teme Tech for Side, dakle radi se o dodatnim koracima koji su ovdje potrebni kako bi se moglo odlučiti kako je istraživanje potrebno za daljnje razvoje sposobnosti obrambene svrhe. I treba identificirati teme koje su podobne za financiranje Europske unije ili država članica ili s nekih drugih strana. Hvala vam lijepo. Dopustit ću još pitanje Mihaela Galera, ali molim vas da budete kratki, moramo preći na drugu temu. Nije to toliko pitanje, već je potvrda onoga što je rečeno. Mm, pogledu toga da se može reći da je industrija napisala svoj vlastiti program, na to je već dan odgovor. A u prosincu 2013. smo mi kao pučani, a tu sam ja sudjelo, imali izvješće, dakle European Defense eh, Technological Industrial Base, dakle u pogledu našeg neoružanja i tu smo tražili ovo pripremno djelovanje i to je komisija tražila 2013. Dakle, to je bio jedan politički nalog kako od strane komisije, tako i od strane vijeća kasnije i to je dovelo do našeg zaključka da smo onda u proračunu 2015. prvi puta imali taj zaključak u pogledu ovog pilot projekta. Tako je to sve nastalo, a ne zato što je industrija sad eh, htjela eh, nešto napraviti u svom vlastitom interesu. Hvala vam lijepa. Dobro, ostavit ćemo onda to na tome kao svovrsni zaključak s naše strane iz odbora sede i zahvalila bih obje svim panelistima. Mislim da bi sede trebao nastaviti u ovom smjeru i potpuno sam sigurna da su zastupnici spremni i voljni za tako nešto. Dakle, za kraj jedan pljesak našim panelistima. Thank you. Please stay. We immediately start next. Odmah ćemo početi sa sljedećom točkom dnevnog reda čim se zamijene panelisti.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 Dobro, sada možemo započeti. I sa zadovoljstvom želim dobrodošlicu na naš sastanak zamjeniku vrhovnog zapovjednika zavezničkih snaga za Europu Desakver, generalu Jamesu Rupertu Everardu. Mnogima je poznat koji se u Belgiji bave na tom, krajem prošle godine. Trebali smo čak posjetiti Mons, bila je to moja zamisao, da onda još jednom odemo. Nažalost nisam mogla ponuditi vodstvo zbog zdravstvenih problema. No tim sam više sretna što je general prihvatio naš poziv doista je krajnje vrijeme da malo razmijenimo stajališta o općenitoj suradnji Europske unije i NATO-a, te da čujemo vašu procjenu sigurnosnih prijetnji s kojima se kontinent trenutno suočava. Izvolite. Gospodo predsjednice, dame i gospodo, hvala. Doista je lijepo biti ovdje za početak. Samo ću dvije minute iskoristiti kako bih objasnio proteklih 74 godine povijesti i to ću učiniti imajući na umu da ne postoje tu samo jedan diskurs za ovako nešto ako uzmemo Zapad, Rusiju ili pojedinačne nacionalne države i ako uzmemo u obzir teme geopolitike. Dakle, sve te interpretacije biti će različite i istodobno i simptom i uzrok trajne nestabilnosti s kojima se suočavamo u Europi. Većin, većim dijelom druge polovine 20. stoljeća pod snažnim američkim vodstvom nacije NATO-a i sveobuhvatno i prilično skupo pripremali se za rat do kojeg nije došlo. Dakle, borba tog nepostojećeg rata bilo nešto što se doživljavalo ključnim diljem saveza i obrana i odvraćanje su postali osnovna, ali ne jedina aktivnost kojom se bave naše oružane snage. Naravno, pobjedili smo krajem hladnog rata i s raspadom Sovjetskog saveza 1991. proslavili smo univerzalan triumf liberalne demokracije i zamišljali jedan novi svjetski poredak i citirat ću Đorđeva starijeg Buša, nacije svijeta, ist, zapad, sjever i jug će ondje moći prosperirati i živjeti u skladu. U tom kratkom trenutku prioriteti su se promijenili, mnoge nacije su požurile kako bi iskoristile taj mir, a europska obrambena potrošnja, odnosno troškovi pali su znatno 20 do 30%, ovisno o izvorima koje koristite, između 1995. i 2015. Kao što sam rekao, mi smo se usredotočili ne više na tu kolektivnu obranu, već na održavanje mira i pojedine operacije, uključujući i ratne. I više na borbu protiv napada izgradnje kapaciteta i danas neprekidni zadatak borbe protiv terorizma i ekstremizma. Tako je došlo i do 2014. s jednim šokom kada je Rusija pripojila Krim i intervenirala u Ukrajini. Dakle, taj čin je doveo do zapravo povrata velikog natjecanja svjetskih velesila. I to je promijenilo i okruženje za Euroatlantski savez. Više nismo zapravo bili niti spremni poraziti su naše suprotnike koji su doveli u pitanje međunarodni poredak, niti smo E, mogli biti toliko spremni vratiti se na ovu kolektivnu obranu. A to se sve dogodilo u trenutku kada smo i još uvijek se nosimo sa svim drugim velikim strateškim šokovima i posljedicama šokova tih iz 21. stoljeća, uključujući napade 11.9. i sukobe u Afganistanu, Iraku, financijsku krizu, arapsko proljeće, migracijsku krizu, dakle jednu percepciju neinteresa, nezainteresiranosti SAD-a te razdiobe unutar same Europske unije. Za NATO sad imamo samo jednog državu suprotnika, Rusiju, i jedan rak nedržavne naravi, to je terorizam. I dok se više ne nalazimo u razdoblju strateškog sukobljavanja, nalazimo se u jednom razdoblju e, strateškog nadmetanja. Okrenimo se nazad Rusiji. Možete reći da je Rusija, i uvijek je tako je bila, eh, usredotočena na strateške barijere, dakle da li čeličnu zavisu, dakle nekakve druge stvari. I Socijalna kontrola i sfere utjecaja su bile vrlo važne kako bi sprečile uplitanja u najboljem slučaju ili u najgorem revolucije na svom teritoriju. Možemo dakle suosjećati s jednom zemljom koja mislim da je zapravo neprekidno u jednom razmišljenju o mogućoj invaziji i zapravo Rusija možda nije medvjed koji je u lovu, već jednostavno zabrinuta za svoje mjesto u svijetu koristeći jednu defenzivnu strategiju. Ali isto tako možete reći da se danas suočavamo za sa jednom sve opasnijom Rusijom, Rusijom koja se čini da je odlična u tome da se uspostavi kao velesila i ukoliko je to nužno, da zapravo sva cijeli međunarodni poredak koji je formiran nakon drugog svjetskog rata poremeti ukoliko je to potrebno. A njihov obrambeni proračun ne možemo samo cijeniti novcem, dolarima, već u paritetu kupovne moći. Dakle, ne radi se tu o 67 milijardi dolara, već nečem što je bliže 200 milijardi dolara. Ta Rusija zapravo laže u destabilizaciju euroatlantskog područja i naglašavam ne kako bi pobijedila u nekom ratu, već održavajući neprestano jednu kampanju strateškog zastraživanja, hibridnih aktivnosti, ili ono što je e, Julian Little French nazvao 5D neprekidnim ratovanjem, dezinformacija, destabilizacija, disrupcija, decepcija i destrukcija, ukoliko je to potrebno. A tu postoji kapacitet za takozvane kratke ratove, a to su brze e, kampanje sa jasnim geografskim ciljevima između 30 i 60 dana trajanja. Istodobno, Dolazi i tu na scenu i međunarodne terorističke grupacije koje naporno rade na svojim planovima napadanja naših gradova i koje pokušavaju si e, doći do naprednog oružja kao i oružja za masovno uništenje kako bi zapravo održali i podigli razinu svoje ratovanja e, njihov cilj je da kroz e, nered dovedu do novog poredka, da Rusija također ponovno dobije svoj status, a za međunarodne skupine, oni žele doći do zapravo rušenja zapadnog poredka. Sakar je zbog toga predložio vijeću NATO-a glavnom tajniku da se razvije jedinstvena strategija temeljena na ciljevima za oba ta strateška izazova, a ona se temelje na znatnom napretku od 2014. godine i nudi jedan održivi okvir za sve buduće izazove. Dakle, radi se na tome da ta nova NATO-ova vojna strategija NMS se izradi pod vodstvom međunarodnog vojnog osoblja. Moje očekivanja su prije svega da ta vojna strategija će se pokazati učinkovitim alatom za postizanje e, vojne dosljednosti u našim aktivnostima, a drugo, omogućiti će povrat na stvarnu razinu spremnosti i treće, iako se radi o obrambenom savezu, omogućit će nam da bolje pokažemo svoju odlučnost, da budemo konkurentni kolektivno, kontroliramo svoj prostor, da onemogućimo te ciljeve kratkih, brzih, hitrih ratova i da pokažemo svoju sposobnost za duge ratove i pobrinimo se da ukoliko je to potrebno možemo iskoristiti tu premoć našeg saveza. Spomenuo sam znatan napredak od 2014 siguran sam da ste vi sami pratili rezultate samita u Walesu, Varšavi, u Briselu, pa neću se time sad baviti, ali od 2014. Savez je transformiran i ponovno odvraćanje obrana su u suštini naših aktivnosti. Što se Europske unije tiče, mislim da je europski model obrane i sigurnosti mnogo bolje, nešto što se mnogo bolje razumije i u NATO-u i drugdje nakon svih napora Federike Mogherini da objasni zapravo o čemu se radi, a o čemu se ovdje ne radi. Mislim da dakle, pristup Europske unije prepoznaje da je sigurnost mnogo složenije danas i uključuje državne i nedržavne dionike terorizam, hibridne pretnje, klimatske promjene, ekonomsku nestabilnost i nesigurnost opskrbe energijom. Također prepoznaje da su rješenja koliko vojna, toliko i civilna. Isto tako podrazumijeva veze između obrane i razvoja, između upravljanja krizama i pomirenja i prepoznaje da naš uspjeh se svodi na sposobnost Evropske unije toliko koliko osnaživanje naših partnera i njihovih sposobnosti diljem svijeta. Također se mnogo bolje razumije da ne postoji protoreća između ulaganja u stratešku autonomiju Europe i još tješnje suradnje s našim partnerima UN-om, NATO-om i Afričkom unijom primjerice a čak i sa jedinstvenim okupljenim snagama takvi sporazumi e, mogu biti se međusobno nadopunjavati, a ne postati konkurentni. Dakle, ne radi se o strateškoj autonomiji i suradnji, već o jednoj autonomiji unutar suradnje. No, Europskoj uniji nedostaje snaga mišići. Berlin Plus je mehanizam koji je oformljen da se iskoristi jedan strateški savez Europske unije i NATO i to je po mojem mišljenju nešto što je vrlo dobro. 2002 arhitekti tog Berlin Plus Saveza su doista sve detalje razradili i primjerice izgradnje operativnog stožera EU operacija u šejpu je zapravo Europskoj uniji e, pristup sposobnostima planiranja NATO-a i mogućnost korištenja sposobnosti NATO-a koje Europska unija sama često nema. Dakle, sve imamo crno na bijelo i to funkcionira vrlo dobro. Kada gledam budućnost, smatram da bismo trebali zaštititi i promicati malo aktivnije taj Berlin Plus. Uz Berlin Plus, na Europske unije i nato i dalje se većinom svodi na političku razinu između međunarodnog osoblja NATO-a i Europske službe za vanjsko djelovanje. 74 zajedničkih prijedloga imamo u područjima dijeljenog interesa, strateškog ili operativnog, zatim upravljanju krizama, podršku međunarodnom miru i sigurnosti, kao i razvoj sposobnosti za obranu i dakle tu sve postoje preklapanja i ona su važna. Naše očekivanje u šejpu da ta rad na političkoj razini zapravo postavlja vrlo kvalitetne temelje za razvoj jednog drugog pragmatičnog funkcionalnog partnerstva između NATO-a i Europske unije, a taj će nas učiniti učinkovitijim i u samom procesu možda smanj, uštediti i sredstva i krv. Dakle, suradnja NATO-a Europske unije je ne samo poželjna, već po nama ključna i bila bi velika greška da ne pređemo s tih faza, moglo bi, trebalo bi i treba imati na umu tu da ne trebamo podcijeniti izazove tih naših komplementarnih aktivnosti, ali ja smatram da je konačna, konačni cilj vrijedan cjelokupnog truda. Primjerice, učinkovitost NATO-vog stava ovisi i o stavu Saveza da se provode brza učinkovita osnaženja, pojačanja snaga, dakle vojna mobilnost je ključni element za obranu Europe i trebamo hitno provesti mehanizme koji e, to podržavaju. Također trebamo naravno i snage za tako nešto koje su opremljene, osposobljene i tu mislim da nova inicijativa NATO Readiness, spremnost, bi trebala znatno osnažiti te snage u savezu uz već postojeće sile koje on, kojima on raspolaže. To je pozitivno, ali također moramo biti sposobni brzo premještati te snage u van, kroz Europu, dakle u svim strateškim smjerovima, a i održavati ih na samim poprištima vojnim. Dakle, vojna mobilnost diljem Europe mora biti osnažena, što je u interesu obiju organizacija i tu se također njihovi interesi preklapaju. Za kraj, snažnija suradnja Europske unije i NATO-a i ta nova razina ambicije je važna i mislim da tu možemo mnogo toga postići na temelju zajedničkih predloga ako uložimo, uložimo u suštinske stvari i imamo na umu pragmatični pristup što je prilično važno. Dakle, suradnje zapravo mora proći testiranje u stvarnom svijetu, osobito što se tiče operativne i čak taktičke suradnje. Eto, to je mojih 10 minuta. Hvala vam. Hvala vam, generale. Sad ćemo otvoriti raspravu. Zastupnik Galer prvi ima riječ. Hvala lijepo na ovom pregledu i doista što se tiče Europske unije i NATO-a i domeće zadaće ovih 74 zadataka, to je nešto doista, doista velik obim posla, dobro je na tome i raditi kako bismo postigli komplementarnost, dodanu vrijednost, a moje pitanje osobito se tiče toga što se promijenilo u svakodnevnom poslu, svakodnevnim radnim aktivnostima unutar NATO-a prije nego što nas vi kontaktirate što se tiče donošenja odluka i s obzirom na način na koji američki predsjednik je odlučio voditi svoju politiku. Dakle, čekate li jutarnji tweet svaki dan ili kako zapravo izgleda ta svakodnevica, kako se promijenio svakodnevni rad i američki doprinos na svakodnevnoj razini, koliko je uopće on obvezujuć, može li se to jednostavno poništiti kroz e, nešto, kako da to politički kažemo, kroz te neke jutarnje farse koje dolaze od e, jedne ovakve institucije. Dakle, što u stvarnosti se promijenilo od trenutka kada je Amerika počela funkcionirati na ovaj način? Hvala. Hvala. Sljedeći koordinator je gospoda Stupnica Valero. Hvala. Nisam čula da ste spomenuli INF sporazum. Ne znam, jeste li pročitali rezoluciju? Prije tjedan dana smo ju usvojili u parlamentu. ako niste, svakako potičem da, vas, da to učinite. I voljeli bih čuti nešto više o raspravama koje u NATO i održavate na tu temu. Ali imam još jedno konkretno pitanje. Dolazim iz jedne zemlje koja nije članica NATO-a, Švedske. Ali imamo znatnu suradnju partnerstva s NATO-om. kada smo potpisali zabranu nuklearnih oružja, Trebali smo ju i ratificirati. Da li nam je NATO zaprijetio da ukoliko to učinimo, da će tu završiti i suradnja NATO-a sa Švedskom. Pa bih volio od vas čuti da li je to stvarno najbolji način stvaranja povjerenja između članica i država. I mislite li da je dobra ideja ne surađivati sa Švedskom ukoliko potpišemo ovaj, ratificiramo odnosno sporazum? Hvala potpredsjednici, zastupnik Jaromir Štetina. Dame i gospodo, evo ja vas molim da stavite e, svoje slušalice. Gospodine, zahvaljujem vam na vašem izlaganju koje je veoma pragmatično. Željela bih vam postaviti pitanje koje je također veoma pragmatično. Mi imamo sukob s Ukrajinom. Želio bih postaviti sljedeće pitanje. Zapovjedništvo u Europi bi se trebalo pozabaviti pitanjem ugovora. Zapravo ugovor, odnosno sporazuma iz, Bud, iz Budimpešte iz 1984. godine. E, kada se Ukrajina obvezala e, da će povući svoje nuklearne snage i čitav niz zemalja je zajamčio i jamči taj, taj sporazum. Dakle, imamo tu SAD. I zar ne bi NATO na neki način mogao izvršiti pritisak kako bismo mogli krenuti naprijed s time? Hvala. Uh, Hvala, sljedeća Moody. Uh, thank you, General, for your time. Hvala, hvala što ste nas danas pridružili ovdje generale i na vašem izlaganju. Na svu sreću dvoje kolege su se dodirnule ovog sporazuma ANF. Iako mislim da bi doista bilo lijepo čuti vašu reakciju, osobito u kontekstu rezolucije <clears throat> koju smo prošli tjedan usvojili. No isto tako i utjecaj ugovora koji će biti na naše građane. <clears throat> Mi nismo možda potpisnici, ali smo glavni korisnici toga. Još bi me par točaka zanimalo, odnosno koje je vaše stajalište prije svega, Azovsko more i nedavni događaj ondje i što mislite kakve bi trebale biti reakcije NATO i Europske unije E, s obzirom na situaciju ondje. Drugo pitanje malo delikatnije i nadam vjerujem da ćete vi odgovoriti isto tako jer postoje nekakve unutarnje tenzije u NATO što se tiče pojedinih dionika. Tako da mislim da bi bilo zanimljivo čuti vaš stav na to. Moramo se dakle pobrinuti da održimo zajedničko stajalište I za kraj malo na pozitivniju temu, samo da spomenemo komplementarnosti dakle i u civilnim i u vojnim sferama i nešto bih još više voljela čuti o vas kako osnažiti te aktivnosti koje su prednosti toga e, što se tiče sudjelovanja Europske unije. Hvala. Hvala zastupnica Ana Gomeš. Hvala lijepo. Michael Galler je već postavio pitanje a kako uopće podnosite ove tweetove gospodina Trumpa, ali mislim da pitanje ide i dalje od njegovih tweetova. sumnje ide i dalje. Eh, postavlja se pitanje kompromitira li se gospodin Trump i nije li on eh, možda tu da svoju ekipu nahuška protiv NATO-a. To je neka vrsta slona u prostoriji. Vi ste između ostaloga govorili o opasnoj Rusiji. Pobjeda u Siriji. Svi smo svjesni da je tome pridonijela Rusija. ne mislite li da je upravo zbog toga ta pobjeda još opasnija? također, vezano za povlačenje iz INF-a, postavljeno je to pitanje pa očekujem vaše, vaš, odgovor na to. A što se tiče terorističkih skupina, u Iraku, u Siriji. Možda je blizu njihov kraj, ali ta ideologija je još uvijek prisutna i ona nije nestala i ona će još uvijek biti faktor prijetnje. Imamo li mi strategiju? strategiju koju ćemo usmjeriti prema muslimanima, jer bez muslimana ne možemo dobiti tu bitku, bez njihove podrške. Dakle, radi se o intelektualnoj bitci, o intelektualnoj borbi. A što ćemo s Libijom? Kako vi vidite situaciju um, vakuuma koji je ostao u Libiji? Thank you, Mr. Hvala lijepo. Gospodin Selimović, izvolite. Hvala lijepo. Hvala generale što ste nam se danas pridružili i hvala vam što ste nam posvetili malo svog vremena. Imam e, jedno pitanje o evropskim, kapacitetima odvraćanja e, u, u susjednim zemljama, osobito na Zapadnom Balkanu. U posljednjih nekoliko godina vidjeli smo doista zastrašujuće stvari. Vidjeli smo to i u Srbiji, ali i u Crnoj Gori. Tamo smo bili svjedoci pokušajima atentata na premijera. tome možda nije kraj, ali čini se da je to i tekako povezano sa Rusijom ili barem nekim organizacijama u Rusiji. I volio bih vam postaviti sljedeće pitanje. Naime, kapaciteti NATO-a u Europskoj uniji kapaciteti NATO u smislu odvraćanja takvih pokušaja agresivnih, agresivnih napada ili bilo kakvih agresivnih operacija u Zapadnom Balkanu, ima li NATO takve kapacitete? Hvala lijepo, evo zapovjedniče imate vrlo dugačak popis pitanja pa ću vas sada zamoliti da odgovorite na pitanja ili da date opaske na ovo što smo upravo čuli. Hvala lijepo. Pokušat ću odgovoriti na pitanja. Bojim se e, da će neki biti razočarani. Ali najprije ćemo početi sa pitanjem gospodina, o gospodinu Trumpu, zato što ste mnogi među vama postavili to pitanje. Ono što ste e, svjesni da, vi vjerojatno ste svjesni da pitanja koja gospodin Trump postavlja da su one ispravne. To su pitanja koje se trebaju postaviti i na koje treba dati odgovor. I ja mislim da dio pritiska koji on stavlja na NATO i na nacije, različite nacije kroz svoj pristup, da dobi, da zapravo postiže učinak koji želi postići, odnosno da se, da se povećaju troškovi. A također smatram da su nedavni ministri obrane, naime tu je američki ministar obrane koji je veoma jasno rekao da je SAD u potpunosti predan NATO i da podupire NATO. Dakle, kad treba gledati e, ono dijela, a ne riječi i kada gledamo dijela, a ne riječi, onda je vrlo jasno da je podrška sad vrlo fokusirana u smislu novca koji troše e, na Europu i u smislu napora koje ulažu. E, ja se dakle ne bojim kada je riječ o predanosti SAD-a i mislim da postoji veliki jaz između onoga što gospodin predsjednik pokušava izraziti i dijela a, kojima možemo svjedočiti. E sada što se tiče e, zemalja koje nisu članice NETA kao Finska i Švedska. Švedska Imali smo i sastanak sa švedskim predstavnikom prošli tjedan. Ja mislim da je odnos izuzetno dobar. Mislim da je akcijski plan da se razvije bolje, da postoji akcijski plan, da se bolje razvije razumijevanje, e, međusobno razumijevanje. Mislim da je taj akcijski plan dobar i prema mojem mišljenju ne postoji nikakva razlika između onoga što tu činimo i ratifikacije bilo kakvog sporazuma o nuklearnom oružju. Dakle, jako sam iznenađen time jer ja nikad nisam vidio da se to spominje u našem radu ili u onome što sam ja radio posljednje dvije godine. I mislim da su naši odnosi jako dobri. Što se tiče Ukrajine, ah, teško je zanemariti sporazum iz 1984. godine. Ja sam rekao da Ukrajina nije u NATO, da imamo naravno paket pomoći koji pružamo tim zemljama, ali mislim da će biti i dalje jako teško riješiti ovaj problem i to je i dalje izazov. A što se tiče Azovsko more, to stavljam u isti politički kontekst. Dakle, NATO je organizacija koja djeluje na temelju konsenzusa 29 orice, a Azovsko more jasno ulazi u političku sferu i u političko područje koje nije naše. A što se tiče um, e, interne strategije u NATO-u, NATO je prošao već kroz razdoblje poteškoća i unatoč promjenama u politikama u Europi NATO ipak jest e, jači i mislim da su države članice shvatile da im je bolje u NATO-u nego izvan NATO-a. I kad je riječ o nekim o, o snazi. Svi smo svjesni da je bolje postaviti kompromis. I kada pogledamo napredak od 2014. godine do danas, kada vidimo kratkoročne mjere, kada vidimo naše planove i mjere koje smo donijeli, kada pogledamo sve što smo činili po pitanju odvraćanja, kada pogledamo adaptaciju zapovjedne strukture i tako dalje, to uopće ne izgleda kao jedan savez u kojem postoje nesuglasice. Upravo suprotno to izgleda i nalikuje savezu koji je jako složen, barem što se mene tiče. Terorističke skupine, e, svjestan sam da je ovdje ideologija jako važna. I u velikoj mjeri se ovdje oslanjamo na nacije i na nacionalne planove kad je riječ o borbi protiv terorizma, na njihovu vlastitu teritoriju, ali naravno ne to smatra da je borba protiv terorizma važna, osobito na jugu. I činjenica jest da bi Evropska unija i NATO u ovom području mogli učiniti više. Što se tiče INF-a, zacijelo ste vidjeli izjavu ministara obrane vezano za INF. Ako niste vidjeli e, tu izjavu, ja vam je mogu proslijediti. A što se pak tiče Ukrajine, odnosno Sirije, ispričavam se, e, u potpunosti se slažem s vama kad je riječ o Siriji. Mislim da bismo trebali vidjeti što će u konačnici biti sa Sirijom. A što se tiče operacije s Kurdima, to nije operacija koja uključuje NATO. I što se tiče Zapadnog Balkana, kao što znate, ja sam trenutačni zapovjednik Europske operacije u Bosni, odnosno operacije Europske unije u Bosni i također sam odgovoran za četvrtu generaciju postrojbi, zatim za KFOR i tako dalje. Za cijelo ćete, ćete se složiti da su ljudi u NATO-u zabrinuti zbog situacije na Zapadnom Balkanu i primijetit ćete također da oni vrlo intenzivno razmišljaju o tome kako poboljšati situaciju u tim zemljama i kako ih učiniti stabilnijima. Ali kao što znate, poteškoće koje su trenutačno ondje prisutne, u Bosni konkretno, e, za mene Naime, ured visokog predstavnika je e, rekao da ćemo u sljedeće, u sljedeće tri godine vidjeti 500 tisuća mladih ljudi koji odlaze iz Bosne. Dakle, to je također e, jedan problem i mi u tom smislu moramo bolje raditi i na to bi također trebao e, vidjeti kako, kako nastupiti prema Zapadnom Balkanu kao jedinstvenoj operaciji. Ali ne znam hoće li to kratkoročno donijeti bilo kakvu promjeru. Mislim da je to to. Hvala vam puno. Imamo li e, kakvo dodatno pitanje nakon ovog e, niza odgovora i komentara zapovjednika? Ako ima pitanje, evo možemo prihvatiti još koje pitanje. Evo jedno kratko pitanje. Što se tiče alte to je posljednja, posljednja operacija NATO i EU-a Bilo je nekih disruptivnih sila u Bosni i postavlja se sljedeće pitanje. Naime, mi smo na terenu ograničeni, snage su nam ograničene, ali imamo također snage koje su na čekanju, na stand u izvan Bosne. provodimo li mi obuku tih snaga koje su na stand u kako bi one bile vjerodostojne? u slučaju da uobičajeni sumnjivci pokušaju opet razdijeliti i stvoriti probleme u Bosni. Samo želim odgovoriti na ovo pitanje. Mislim da je jako važno da ljudi shvate da je opt out jako maleni. Oni bi trebali djelovati kao uši i oči onih koji su unutra. Prošle godine smo imali dodatne postrojbe koje su ostale ondje tri mjeseca tijekom izbora. I to dobro funkcionira. Mi znamo koje su te postrojbe i mislim da možemo imati povjerenje u taj mehanizam. Ali i kroz naš mehanizam Berlin Plus. Ja kao strateški koordinator za EU i NATO ja imam puno bolju, puno, puno više manevarskog prostora za prebacivanje resursa iz Kafora prema Bosni. Gospođa Claire Mudje, hvala lijepo. Ah, dali ste nam malo više vremena za pitanje pa ćemo iskoristiti to vrijeme. Ja sam vam htjela sam vas Htjela sam postaviti konkretnije pitanje e, vezano za sigurnost žena. Ja znam da je NATO u ovom smislu obavio jako važan i vrijedan posao, ali željela bih čuti vašu perspektivu o tome kakve su uopće mogućnosti NATO-a da osigura e, jednu strategiju koja će se temeljiti na ravnopravnosti, na rodnoj ravnopravnosti. Evo izvolite zapovjedniče. Ja sam na ovaj posao došao nakon što sam pet godina bio šampion diversifikacije i diversiteta u vojsci. Naime, ja mislim da je to jako važno pitanje. Mislim da Evropska unija u tom smislu dobro funkcionira, dakle oni imaju savjetnika koji je formalno imenovan za rodnu ravnopravnost i NATO pokušava raditi u istom, u istom smjeru i postići iste ciljeve. I mene se sada potiče da a, da, da, da osiguramo u našim emisijama i u našem radu savjetnike za rodnu ravnopravnost. I zato treba osigurati i osposobljavanje. Ja se nadam da će biti poboljšanja i u tom pogledu u nedolazećim mjesecima. Što se mene tiče, Mislim da, e, dakle što se mene tiče kada pogledamo 29 članica, upravo ta rodna ravnopravnost e, jako se razlikuje od članice do članice. Pitanje, e, možemo li nešto više učiniti kako bismo ostvarili taj cilj? Samo da pojasnim pitanje naše kolegice. Naime, naše prošireno predsjedništvo je dobilo zadatak da se pozabavi tim pitanjem. Odgovor je da, ali nacije su te koje sačinjavaju NATO. Dakle, nacije su članice NATO-a i e, potrebna je zapravo e, snažna politička odluka i poruka da u našim misijama, vojnim misijama, treba biti više žena. I ako to bude politička poruka, onda će se to vjerojatno i ostvariti. ali ponavljam, Neke, neke nacije su jako daleko otišle u smislu rodne ravnopravnosti i diversifikacije, a neke se tek počinju baviti tim pitanjima. Ali slažem se. Vojnici, gledajte, vojnici slijede naredbe. Kako, kako za EU operacije, tako i za NATO-ve. Ja bih željela postaviti pitanje a vjerojatno će to biti posljednje pitanje, a ono se odnose, ono odnosi na suradnju u području kibernetičke sigurnosti između Europske unije i NATO. A kako vi procjenjujete napredak u ovom području? kibernetička sigurnost je jako zanimljivo područje i tu također možemo vidjeti značajan napredak kad je riječ o obrani i um, Evropska unija i NATO imaju jako dobru suradnju u ovom, području. Uh, često mi se postavljaju uh, pitanje Često mi se postavljaju pitanje vezane za kibernetičke napade. Međutim, nikada me u Europskoj uniji nisu, nisu pitali možemo li osigurati neku vrstu obranu od toga. Hvala lijepo zapovjedniče e, i kao i obično. Iako je naša razmjena stajališta i gledišta je uvijek veoma fascinantna i nadam se da ćemo i u bližoj budućnosti moći organizirati ovakve susrete. Hvala lijepo. Hvala lijepo još jedan puta. Molim vas, zaplješćemo našem gostu. Thank you. Molim vas, ostanite. Odmah nastavljamo s radom. Odmah krećemo na sljedeću točku dnevnog reda.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 Griffith. Hallo, gut zu sehen. Grüßen Sie, schön, dass Sie gekommen sind. Nee, nee, bin ich nicht. Ich bin äh, sein Kollege, der Herr Schröder. Ich bin ah. sozusagen hier für das Sekretariat. So the others okay. will arrive. We still have about seven minutes to go. How do you pronounce this name I asked you yeah. about? <laughs> I will find this out now. I, will find this out. I think it's a Frenchman of, let's say, slightly oriental. Could be. Uh,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 Hvala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 But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

Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas, sjednite. Thank you very much. Puno hvala. Posljednja točka današnjeg dnevnog reda Tema je G5 Sahel u Maliju, zajedničke snage G5 Sahela u Maliju. Razgovarat ćemo o sigurnosnim i humanitarnim aspektima situacije u Sahelu i razgovarat ćemo o rezultatima skupine G5. To je doista pravovremena rasprava jer moramo odlučiti o budućnosti e, mandata. Naime, mandat će uskoro isteći. E, tamo se također događaju neke promjene u sigurnosnom pogledu. Imam veliko zadovoljstvo pozdraviti današnje paneliste. Unijeli smo i četvrtog govornika, nešto malo kasnije u dnevni red. Evo s moje lijeve strane, do kraja s lijeve strane je naš prvi govornik, to je gospodin Iršad Rezali. On je voditelj odjela Zapadna Afrika u Europskoj službi za vanjsko djelovanje, SVD-u. Zatim, e, pored njega je gospodin Mark Stalmans. On je voditelj sektora zemlje Sahela u e, glavnoj upravi DEVKO u Europskoj komisiji. A odmah s moje lijeve strane je gospođa Simone Schnabel. Ona je istraživačica u Mirovnom istraživačkom institutu u Frankfurtu. Tijekom našeg izlaganja u nekom trenutku vjerojatno će doći gospodin Rory Keane, ali to još uvijek nije potvrđeno. Tako da ću se zaustaviti na ovome i više neću oduzimati vrijeme i odmah bih htjela dati riječ našim panelistima ovim redoslijedom kako sam ih predstavila. Prvi je gospodin Iršad Razali. Izvolite. Hvala. Hvala predsjedateljice. Govorit ću na francuskom jeziku. Dobar dan svima. Ja ću vam predstaviti, nema ako sam dobro shvatio, imam tri minute. Pa, pa, ću vrlo kratko dati politički okvir koji se odnosi na podršku Evropske unije, e, skupini G5 e, i potpori Europske unije e, zajedničkim snagama G5. Kao što zacijelo znate, Sahel je regija koja je izložena krizi, jednoj relativno staroj krizi ali obilježja te krize 2012. i 2013. godine pogoršala su se zato što je tada Mali postao metom napada terorističkih skupina i radikalnih skupina što je dovelo do uspostavljanja vojne, što je zapravo dovelo do vojne reakcije od strane Francuske i došlo je, dovelo je do uspostavljanja Minuske, a to je misija Ujedinjenih naroda za Mali i cilj je uspostaviti, cilj te misije je uspostaviti mir u toj zemlji, ali isto tako sklopiti sporazum između, postići sklipanje sporazuma između različitih skupina malijaca vlade te različitih predstavnika vojnih snaga. Evo to je opći politički okvir koji sam htio postaviti prije nego što krenemo u detalje. 2015. godine pet glavnih zemalja regije Sahela, to su Mali, Burkina Faso, Niger, zatim Čad i Mauritanija pokrenuli su inicijativu i odlučili su da će s političke strane, da zapravo s političke strane imaju interes boriti se protiv zajedničkog eh, neprijatelja, a to je eh, terorističko djelovanje. Također su odlučili da će njihovo djelovanje dobiti oblik zajedničke snage, to je zajednička vojna snaga koju će podijeliti tih pet zemalja Sahela i oni će se sastojati od bataljuna koji će eh, biti na raspolaganju svim pet država. I ono što je posebnost ove zajedničke snage i dodana, sna, i dodana vrijednost ovih zajedničkih snaga u odnosu na nacionalne vojne snage jest da oni mogu provoditi patrole u pograničnim zonama svakih od tih pet država i imaju pravo a, a, a, progoniti eh, teroriste s obje strane granice. Evo to je jedna dodana vrijednost ove zajedničke snage. Europska unija eh, je automatski rekla još 2015. godine, odmah je rekla da je spremna podupriti tu inicijativu, a glavna prednost eh, za Europsku uniju je bila to što su zajedničke snage bile plod političke volje tih zemalja. A zatim na operativnom planu dakle napori i nacionalnih i međunarodnih snaga nisu bili u mogućnosti umanjiti terorističku prijetnju i upravo je zato Europska unija to je drugi razlog e, zbog kojeg je Europska unija bila spremna poduprijeti ovu inicijativu. Dakle, u srpnju 2017. godine gospođa Mogherini je i u političkom smislu poduprela ovu inicijativu, a što se tiče financijske potpore, ona je mobilizirala otprilike 50 milijuna eura za opremanje zajedničkih snaga. E, tijekom e, veljače 2018. godine Europska unija je organizirala konferenciju za potporu zemalja Sahela i to osobito za zajedničke snage a koje su svoje potrebe izrazile u iznosu od otprilike 4 milijuna eura. I ta konferencija je zapravo imala za cilj upravo skupiti taj iznos. Dakle, Evropska unija je dodatnih 50 milijuna uspjela prikupiti i na taj način je pokrila neke od potreba, kao što su, na primjer, potrebe za opremom, ali ono što je posebnost jest to da se ta konferencija održala nekoliko tjedana nakon usvajanja jedne rezolucije Ujedinjenih naroda 2391 koja e, je, koja je zapravo odobrila dodatnu potporu Ujedinjenih naroda tom području i naravno zajedničkim snagama, ono što nazivamo Coordination Hub. Također je predviđena potpora svim onim, strukturama koje se bave temeljenim pravima a koje su povezane sa zajedničke snage. I mi bismo željeli ponovno uspostaviti državnu vlast u perifernim zonama Sahela na sjeveru Malija, ali ono što ne želimo to je da aktivnosti koje vode zajedničke snage G5 Sahel budu okarakterizirane kršenjem temeljenih prava ili međunarodnog prava. I upravo je zato bilo važno da u ovo budu uključeni predstavnici Afričke unije, odnosno Važno je bilo da bi se sve ove potpore dobile i ova pomoć potpore bilo je dakle važno zajamčiti da će se poštivati temeljena ljudska prava. Dakle, partneri su Ujedinjeni narodi, visoko, visoko, povjerenstvo, osim Evropske unije, visoko povjerenstvo za ljudska prava. Evo na ovome ću se zaustaviti za sada. Hvala lijepa. Sada gospodin Stalman ima riječ. Izvolite. Uh, Hvala lijepa i ja ću preći na francuski. Da bih e, nadopunio ovo što je rekao moj kolega, želim naglasiti činjenicu da djelovanje EU-a i potpora e, skupinama G5 jest vojna potpora, ali e, radi se samo o tome da želimo poboljšati sigurnost. Dakle, u svim tim osjetljivim zemljama koje predstavljaju i Mali, Burkina Faso i neke dijelovi Nigera i Čad, Dakle, u tim zonama više nismo mogli davati potporu za razvoj kao što je to bilo prije slučaj. Zašto? Zato jer je to bilo jako komplicirano zbog sigurnosne, sigurnosne situacije jer je bilo teško pronaći operatore za tako nešto koji mogu raditi, koji mogu raditi na razvoju u tim područjima, u tim zonama. Dakle, želimo nastaviti a, raditi na razvoju, ali potrebno je imati sigurnost. A isto tako ne želimo raditi samo na sigurnosti i želimo pokazati da reakcija EU-a i ostalih nije samo reakcija koja se odnose na sigurnost, već da želimo pomoći i razvoju. Dakle, važno je osigurati ovu komplementarnost i važno je to naglasiti. Jer mi govorimo ovdje o 4 milijardi eura što se tiče financiranja od strane Europske unije za zemlje G5 od razdoblja od 2014. do 2019. Dakle, 4 milijarde eura i vojni dio i sigurnosni dio, zapravo od tih 4 milijarde predstavlja samo 5%. Drugim riječima, 95% naše pomoći je zapravo razvojna, tradicionalna razvojna pomoć ili manje razvojna tradicionalna pomoć i humanitarna pomoć. Dakle, to je jako važno da postoji ta poveznica između sigurnosti i razvoja. Ono što je nama još jako važno sa geopolitičkog e, stajališta jest da imamo integralni pristup, odnosno da svi naši instrumenti paralelno žive s obzirom na, na, na, na raznolikost izazova s kojima se moramo suočavati. Kada govorimo o resursima financiranja za humanitarnu pomoć, kada govorimo o financiranju za obranu, za sigurnost, E, kada govorimo o povratku vlasti, lokalne vlasti. Dakle, sve su to aspekti koji su nam važni i koje uzimamo u obzir kada želimo i kada odlučujemo financirati pomoć. Što se tiče sigurnosnih snaga, i tu se nadovezujem na ove zajedničke snage, ono što je nama važno reći je da je to inicijativa skupine G5, njihova inicijativa, dakle skupina G5 je postala svjesna da je potreban globalni i regionalni pristup kako bi se riješio regionalni, regionalni problem i da je važno objediniti vojne sile svih tih zemalja. Ovo je nama jako važno zato što operacije Barkan i Minusma dolaze izvana i jako je važno da imamo jednu reakciju zemalja G5 njihovo, e, baš svojstveno njima. E, dakle, i budući da smo imali 5 milijuna eura pomoći za sada, bili smo u mogućnosti i povećati taj iznos s obzirom na pogoršanje situacije, sigurnosne situacije u Burkini Faso. E, sada što se tiče opreme, opreme, materijal, e, pomoć, e, pomoća dakle, stalnom tajništvu G5, dakle, taj okvir sukladnosti o kojima smo govorili nam je omogućio da surađujemo i sa UN-om i četiri od pet zemalja, četiri od pet zemalja G5 odobrilo je taj okvir sukladnosti. To jedino nije učinila Burkina Faso, ali mi e, radimo na tome da Burkina Faso usvoji taj okvir i za vlastitu vojsku. Što se tiče opreme, i naše, naše aktivnosti. Mislim da smo malo podcijenili vrijeme koje nam je potrebno za uspostavljanje tih zajedničkih snaga. Mi smo, dakle, u DevCo mi u Devkovu znamo i u Devkovu ovo nova, nova tema. I ovakve inicijative su nam nove kada je riječ o zajedničkim snagama. Dakle, procijenili smo vrijeme koje je potrebno za uspostavljanje zajedničkih snaga i procijenili smo vrijeme koje je potrebno za dostavu vojne opreme, jer to zahtjeva vrijeme. Možda smo bili malo previše optimistični u tom pogledu. Također smo bili optimistični kada je riječ o kapacitetima država članica da se međusobno dogovori, jer to je jedna operacija koja je dosta, dosta komplicirana, dakle objediniti ta vojna zapovjedništva i također smo procijenili i e, precijenili smo kapacitete stalnog tajništva g i zapovjedništva zajedničkih snaga. No to ne sprečava da pokušamo brže djelovati u budućnosti i da pokušamo kratkoročno ostvariti naše ciljeve. I mislim da ću se na tome zaustaviti. Hvala. Sada gospođa Simon Schnabel koja je istraživačica u Mirovnom istraživačkom institutu u Frankfurtu. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa i zahvaljujem na ovom pozivu da sudjelujem na sastanku ovog pododbora. Zadovoljstvo mi je biti ovdje i iznijeti vam svoje mišljenje vezano uz G5 što se tiče mene kao istraživačice, ali kao i mene koja je nekoliko godina radila u tom području. Ja ću se fokusirati na dvije stvari. Kao prvo ću govoriti o postojećim izazovima kada govorimo o zaštiti ljudskih prava, a kao drugo ću reći da ova inicijativa unutar e, cjelokupne arhitekture APSA e, koja se odnosi dakle na e, cjelokupnu politiku što se tiče ovog kontinenta. Što se tiče prvog dijela, G5 je došao kako bi se borio protiv terorizma i znamo koji su i drugi zadaci. Dakle, za sad e, je mil, vojno rješenje nešto što je postavljeno kao e, prioritet i borba protiv terorizma, što je problematično jer ne znamo protiv kojih terorističkih skupina je to upućeno. Jer nemamo samo jednu, već imamo čitav niz takvih naoružanih skupina u toj regiji. Teško ih identificirati i razdvojiti od civila. Govornica mora usporiti zbog prevođenja. Dakle, identifikacija ciljeva i odvajanje od civila je e, dovelo do neželjenih posljedica, a to je i otežano. Došlo je do zlouporabe E, ljudskih prava jer je došlo do e, ubijanja, do mučenja i do nekih drugih e, kršenja ljudskih prava. Dodatno <laughs> um, Dodatno Imamo isto tako situacije gdje vojne snage napadaju civile, posebno u središnjem i sjevernom Maliju i to izaziva opet daljnje konflikte između stočara i nomada. Dakle, nedostatni su kapaciteti, a i vlade ne daju dovoljnu podršku i to je dovelo do određenih kriminalnih aktivnosti unutar vojske, pa je dovelo do nedostatka povjerenja od strane civilnog stanovništva. Stoga i tih razloga ću na kraju svoje prezentacije preporučiti da je u ovoj akciji djelovanja, odnosno misiji potrebna jedan civilna komponenta. A sada dolazim do drugog dijela. Dakle, e, stvaranje nije nastalo od same e, nule, već e, tu imamo dakle nastojanje afričkih institucija da odgovore na ovaj e, sukob. Međutim, može doći do jednog paralelnog procesa institucionalizacije što može u stvari ugroziti već postojeći proces. Za sada su uleženi napori u Afričkoj uniji da se ostvari zajednički vojni e, nastup e, i imamo ASF koji se treba sastojati od e, država članica koje su spremne sudjelovati. Na papiru svaka od tih pet regija u Africi bi trebala imati svoje vlastite snage do određenog razdoblja, međutim samo je jedna regija uspjela to organizirati. I oni koriste te svoje snage i koristili su ih već više puta u različitim djelovanjima. Međutim, iskustvo u Maliju je pokazalo da takve vojne postrobe mogu isto tako i ugroziti E, vojnu sigurnost. Budući da te e, afričke pričuvne snage se dovoljno ne koriste, došlo je do stvaranja još jednih novih vinskih, e, vojnih snaga. I to se bazira na dobrovoljnim prilozima pojedinih država. Dakle, to se vidi kao neku vrstu e, mogućnosti da se trenutno e, reagira, ali to je nešto privremeno. Međutim, pokazalo se da ASF nikada neće biti e, organizirano na način kako je to planirano na papiru. Stoga se sada G5 javlja kao jedna nova vojna snaga na kontinentu a vijeće je to i odobrilo kao jedan regionalni mehanizam. Tu postoje još neke druge snage koje djeluju na uspostavljanju mira. Posebno je to važno kada govorimo o procesu institucionalizacije koji sam vam ja upravo iznijela. Međutim, MNGTF, suprotno G5, MNGTF ima mandat da se bori protiv terorizma u području gdje se pojavljuje Boko Haram. G5 financiranje, dakle ide direktno državama članicama koje e, sudjeluju, dakle financije iz strane Europske unije. Stoga ja imam sljedeće preporuke. Što se tiče ovog političkog procesa koji imamo od strana e, onih koji sudjeluju u G5 kao i onih koji ih podržavaju izvana, postoji rizik da se udvostruče E, kapacitete i strukture e, umjesto da se izgradi jedan dostatan kapacitet unutar te regije. Europska unija bi tu e, mogla pomoći svojim savjetom i djelovanjem. Posebno bi to bilo bitno učiniti kroz jedan revidirani ASF okvir. I potrebno je stvoriti dostatan institucionalni okvir. Dakle, puno stvari ima koje se treba i pojasniti što se tiče prvog dijela mog uvoda, potrebna je dakle ta civilna komponenta koju sam ja već e, spomenula. Trebala bi sama zajednica sudjelovati u tom planiranju kako bi se uspostavilo povjerenje sa lokalnim stanovništvom. Tako bi se i tu mogao pružiti savjetovanje u ovom strateškom aspektu. Postojeći kapaciteti u pogledu obuke je nešto što bi trebalo integrirati. Isto tako ovaj pristup gdje će se snažnije uključiti civilno stanovništvo. Ja to kažem zbog toga zato što G5 snage planiraju izgraditi vlastite centre za obuku. Tu je čitav niz e, izazova. Dakle, civilni nadzor je nešto što je vrlo važno kada govorimo o zaštiti samog stanovništva, ali se na taj način i doprinosi legitimitetu i vjerodostojnosti G5 u budućnosti. Hvala lijepa. A sada bih vam željela predstaviti osobu koju već svi znate, jer je on već bio ovdje naš gost i to na početku ovog mandata, gospodin Rory Keane. On je voditelj Ureda za vezu Ujedinjenih naroda za mir i sigurnost u Briselu. pa ćemo e, sada zasigurno imati koristi od njegovog e, obsežnog poznavanja ove regije. Izvolite. Hvala lijepa. Zadovoljstvo mi je vratiti se u ovaj pododbor. i što se mogu obratiti časnim zastupnicima ovog parlamenta i svim drugim kolegama iz Europske unije, iz komisije, službe za vanjsko djelovanje. Isto tako bih vam se želio zahvaliti što ste ovo stavili na vaš dnevni red, jer tijekom proteklih godina smo puno govorili o tom značaju tog aspekta multilateralnog e, pristupa i o partnerstvu ali ovdje stvari postaju u istinu e, stvarne kada promotrimo Sahel e, i podršku koja postoji za G5, za udružene snage, odnosno zajedničke snage. I kad vidimo različite alijanse i saveze koje postoje, vidimo da Europska unija i UN tu vrlo usko surađuju i moje kolege s lijeva i ja usko surađujemo, a i s, našim kolegama u Yorku. Samo bih to želio na početku naglasiti, jer mislim e, da je to bitan taj praktični aspekt ovog multilateralnog dijela. Lako je govoriti, ali sad kad govorimo u istinu, e, kad e, radimo i surađujemo tako usko međusobno, vidimo da E, možemo ostvariti nešto i u Sahelu. Izazovi su veliki, e, cijela ta problematika je dosta složena. A potrebni su, potrebna je podrška u političkom, u financijskom, u razvojnom smislu i to strane od svih onih koji sudjeluju. Drugi aspekt e, vezano uz G5 Sahel je samo pitanje vlasništva. Ono o čemu mi ovdje govorimo je da Evropska unija i UN podržava jednu regionalnu inicijativu. Dakle, to nije sad inicijativa Europske unije, nije to inicijativa UN-a, to je izvorna regionalna inicijativa. Ono što mi činimo je nastavimo vidjeti kako ju možemo podržati na najbolji mogući način i to je nešto što je vrlo važno. A što se tiče ovog praktičnog aspekta, ja ću se tu pozabaviti ovim zajedničkim snagama G5 eh, Sahel i s obzirom na to gdje se danas nalazimo. Dakle, to je jedan vrlo složen mandat, složen zadatak, eh, ali ostvaren je određeni napredak. Eh, međutim, morat ćemo i dalje ostati fokusirani i pratiti taj proces. Mislim da je to nešto što je vrlo važno. Ne možemo krenuti glavu od toga, trebamo i dalje se tu angažirati zato je važno jedno ovakvo događanje. Kad govorimo o G5, e, Burkina Faso sada predsjeda nad G5 e, i oni uistinu žele izgraditi i organizirati tajništvo tog e, G5. Dakle, to je važno, to pitanje vlasništva, da to tajništvo uistinu može funkcionirati i može obavljati svoje zadatke. U tom smislu je UN podržao Sideku koji je e, tajnik G5 trenutno i kroz e, tu našu vezu i kroz našu nazočnost u e, Burkini Faso mi smo u Nuakšatu uspostavili E, jednu službu kako bi mogla surađivati sa tajništvom G5 imamo jednu e, opciju, dakle da imamo jednu tromjesečnu rotaciju zaposlenika koja će dolaziti i pomagati tom e, tajništvu. I jučer e, smo vidjeli u Vijeću za vanjske poslove da postoji podrška Europske unije upravo što se tiče ovog e, tajništva. I to je nešto na što se trebamo referirati. Mm, ja sam se malo pogubio po hodnicima pa sam kasnije, ne znam da li netko možda već spomenuo. E, da je u jednom dijelu došlo do određene krize, dakle kad je došlo do napada zapovjedništva zajedničkih e, snaga i onda je postojala potreba da se ponovno to zapovjedništvo izgradi na jednoj drugoj lokaciji. A onda je, smo imali i e, izbore u Maliju i to je stvorilo čitav niz izazova. Međutim, trebamo i reći da je G5 nastavio sa svojim djelovanjem. Liptako Gurma, to je taj trokut gdje je nastavljeno. Kad govorimo opet e, o ovom multilateralnom aspektu, NUSMA je podržava rad e, G5 i to u skladu e, sa rezolucijom un 2391 i kroz to je pružena podrška, materijali, dakle logistička, praktična podrška E, cijeloj e, misiji, a isto tako i u kontekstu e, nedavne operacije koja je izvedena u siječnju. Trebali bismo reći, međutim, da je MINUSMA morao odbiti zahtjeve vezano za snage G5 u pogledu goriva i slično koji su djelovali izvan Malija jer u skladu sa rezolucijom 2391 može se dati određena tehnička pomoć, e, to je sve navedeno u rezoluciji. Međutim, snage moraju biti operativne unutar Malija, e, a nemamo mandate da bi se to činilo izvan Malija. E, tu su nam onda potrebni drugi koji se mogu uključiti i e, podržati. Mislim da onaj drugi zanimljivi aspekt rezolucije 2391 je da je tu iznesen jedan inovativni mehanizam koji je podržala Europska unija, a te se odnosi na financiranje te minusma potpore koja se kanalizira u logističkom smislu e, prema G5. I to je uistinu bilo nužno, jer inače ne bi bilo moguće, kao što znate, da se direktno koristi taj e, proračun, odnosno da se to ne učini onako učinkovito kako je to potrebno. Dakle, kroz stvaranje tog inovativnog fonda mogli smo dati podršku da se uopće može pružiti ta pomoć. Onaj izazov s kojim smo trenutno suočeni u pogledu tog fonda je kao i kod drugih fondova da nam nedostaje novca i MINUSMA e, je dala do znanja da otprilike 44 milijuna dolara bi bilo potrebno kako bi se mogla ova osnovna pomoć pružiti vezano uz G5 Sahel. Tu imamo za sada jednu donaciju od 10 milijuna eura iz Europske unije ali dalje od toga nismo dobili nikakvu e, dovoljnu financijsku pomoć, odnosno daljnu financijsku pomoć, e, što je nam je teško e, pomoći u određenim područjima gdje je to uistinu vrlo važno. And so on. and this is uh, an area where we continue to, to require support. So the overall Dakle, ukupni paket e, koji bi bio potreban je 44 milijuna, pa još tu trebamo prikupiti. Neću još dalje dugo govoriti, kratko bih samo spomenuo e, pitanje politike vezano uz ljudska prava, jer to je nešto što je isto naša današnja tema. Od početka ove inicijative, kao što je to navedeno u našoj rezoluciji 2391, se podrška e, ovim zajedničkim snagama G5 Sahel veže uz razvoj u pogledu e, okvira za poštivanje ljudskih prava. I naše kolege u jednom uredu u istinu usko surađuju s G5 tajništvom i sa državama članicama G5 kako bi se uistinu i provodio taj okvir i trajno tajništvo je tu odigralo svoju ulogu u mobiliziranju podrške od strane država članica unutar G5 e, da se uspostave važni e, domaći mehanizmi, recimo određeni e, procesi koji se trebaju recimo primjenjivati kada se prebacuju zarobljenici i čitav niz drugih aspekata. Dakle, to je nešto na čemu još uvijek radimo. to je nešto što ćemo morati i dalje podržati. A tu smo od strane EU, unije od drugih isto dobili znatnu financijsku podršku, što u istinu pozdravljamo. Evo, to bi bilo sve s moje strane i rado ću sada preuzeti vaša pitanja. Izvolite. Hvala gospodine Kin. Ja bih također neke informacije vam dala. Trenutni mandat GPA uskoro istječe, pa je već danas ranije se time smo se pozabavili u formatu novih konsultacija. I to u kontekstu proračuna također. Imamo tri koordinatora, gospodin Kaller je prvi. Govorit ću na njemačkom. Hvala lijepa na vašim izlaganjima. Tu ja imam više pitanja. S jedne strane imamo tu veliki broj međunarodnih struktura u Maliju koji se svi mm, brinu e, oko toga da država mali kad tad preuzme svoje vlastite zadatke i obveze. Dakle, da li uopće na terenu je moguće da se to sve iskoordinira, dakle i sa vladom u Maliju, da ne rade jedni protiv drugih. Ako sam dobro izračunao, imamo MNUSMA, imamo G5, Imamo i našu misiju u pogledu obuke, ne postoji li tamo i afisma ili tako nešto na licu mjesta. Imamo Dahkan iz Francuske, e, bilateralno su pojedine države članice tamo isto odaslale svoje stručnjake, a prethodno je netko spomenuo e, taj rizik vezan uz dvostruke strukture. Čini mi se da tamo ima jako puno struktura. Da li se uopće zna protiv koga se uistinu bori. Jesu to islamisti unutar zemlje ili Boko Haram koji ulazi u zemlju? Kako to uopće razlikujete ove islamističke borce od ovih e, e, uobičajeno naoružanih kriminalaca? Možda postoje naoruženi civili koji jednostavno čuvaju svoje stado. Kako to uopće možete razlikovati. A što se tiče financiranja, e, kroz African Peace Facility tu mi zasigurno dosta toga financiramo i plaćamo, a onda imamo tu i APSU. African Peace and Security Architecture. Onda još postoji taj African Standby Force e, ima li još nešto drugo pod e, afričkim vodstvom? Ne bi li možda to trebalo sve nekako ujediniti ili dogovoriti se? Tko to vodi? Ako to treba biti minusma, dobro. Ako treba git G5, isto ok. Ali treba se utvrditi tko sad to sve što se odvija dobro koordinira kako bi se to moglo optimalno koristiti, kako to vide svi ti različiti dionici. Hvala. Ja ću govoriti njemački. Gospodinu Razaliju bih uputila pitanje u rujnu 2018. Špigl Online je govorio o masovnom kršenju ljudskih prava. Dakle, pravi masakar e, od strane e, vojske G5 Sahela. Što je učinjeno kako bi se pozabavili tim problemom? I što se tiče gospođe Šnabl, kako vi vrednujete taj aspekt e, financiranja G5 iz African Peace Facility? Dakle, a iz našeg Europskog razvojnog fonda na taj način. Zastupnica Valera. Započela bih se izvješćem glavnog tajnika od prošle godine, iz lipnja 2018. Par rečenica iz tog izvješća. Na engleskom. Forces were involved in 58 violations. Elements of the Malian armed forces under the command of the joint force of the group of five for the Sahel killed at least 12 civilians in retaliation. And then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 za gospođu Mogherini, visokoj predstavnici. I što služba za vanjsko djelovanje radi da spriječi ovakve ratne zločine i spriječi bilo koje danje? Ali dobili smo prilično nejasan odgovor. I ovdje zapravo moramo shvatiti kako Europska unija nadzire takozvane politike sop a i te vojne dionike – koje osposobljava Europska unija u skladu sa postojećim zakonodavstvom. Dakle, mora tu postati vrlo stroga procjena rizika i neprestano nadziranje. Dakle, to je jedno od mojih pitanja. Kako nadziramo te politike i vojna dionike u tome? Dakle, ne možemo razgovarati o nekakvom izoliranom neodgovarajućem ponašanju nekolicine vojnika, već vidimo da tu postoji jedan strukturni problem. Dakle, što radimo kako bismo spriječili to da Europska unija bude uključena u ratne zločine? ne želimo da na kraju Europska unije završi na Međunarodnom kaznenom sudu. Dakle, moramo vidjeti što sada činimo. Znamo što se dogodilo, pa što sada činimo kako bi se takve stvari spriječile u budućnosti. I također moramo znati da li počinjeni zločini, da li se malijsko pravosuđe na odgovarajući način time bavi i da li Europska unija pruža potporu žrtvama. To je jednako važno. S obzirom da smo trenutno, ne znamo što će se dogoditi dalje, postavlja se pitanje postoje li obustava EUTM Mali. Dakle, kako bi se poslao jedan pokazatelj maldijskoj vojsci. toko. Hvala, ja bih postavila svoja pitanja. Postoje planovi za uspostavu zajedničke policijske škole, vojne škole u formatu regionalnom. I čini se da postoje planovi da se dodaju neke civilne komponente tome. A drugo, možete li komentirati moguće dakle, razine trenutnih događaja unutar G5 zemalja u tom području. Dakle, kakve tu nesukladnosti postoje što se tiče razvoja policije, Drugo, čini se da u nekim područjima dolazi do brzog opadanja, pogoršavanja situacije, što znači da usprkos regionalnom pristupu moramo povećati bilateralne napore kako bi se situacija stabilizirala. Dakle, voljela bih čuti vaše komentare na tu temu. Predlažem isti redoslijed govornika gospodin Razali prvi. Hvala. Pokušat ćemo jedno po jedno pitanje odgovoriti kako ne bismo propustili ništa. A što se tiče prisustva e, višestrukih dionika na terenu, slažem se s vama. Ne čini se kad kada laka situacija, ako niste upoznati sa situacijom, I to je jedan kolektivan izazov, ne samo strane Europske unije. Dakle, neću govoriti o kolegi s dužnom za UN, ali to je jedan izazov koji mi moramo nadići. Moramo smislenu sliku moći sastaviti onoga što želimo postići, sa kime i pomoću kojim instrumentima, alatima, kako god to nazvali. Što se tiče Europske unije, mislim da je tu, barem po nama, pokušavamo stvari učiniti što jasnima ima sve aktivnosti. Važno je, kao što je kolega rekao, razlikovati što pokušavamo postići što se tiče mira i sigurnosti, što je zapravo jedan novitet i što pokušavamo postići u kontekstu stabilizacije i općenito razvoja i već ćemo time dobiti određenu veću jasnoću regija, mali kao zemlja i cijela regija, se još uvijek suočava sa izazovima što se tiče humanitarnih kriza. Dakle, Europska unija je tu velike uključena što se tiče podrške ljudi kojima je humanitarna podrška potrebna. Što se tiče pitanja tko su emijovi to je teško odgovoriti jer od početka terorizma, pojave terorizma početkom 2000-ih do danas slika se dramatično promijenila. Imamo tu događaje u Alžiru vezane uz međunarodnu Al-Qaida mrežu, a kada se tu stvari promijene, dakle, mijenja se i narav terorističkih grupacija. Ali ne radi se to samo o ideologiji i radikalizaciji terorističkih grupacija, već sveukupno dionici, kao što je gospođa Šnarla spomenula, djeluju na temelju vrlo lokaliziranih i rekao bih obrazaca koji su više radikalizacija, više ideologija, ali kojima se također moramo baviti. I treće, odgovor na vaše pitanje. Mislim da sva ta pitanja imaju veze sa nesposobnošću zemalja, središnjih vlada, naravno da se pobrinu da dođe do demokratskog upravljanja, ali moramo imati na umu da mali i poprilično dobre rezultate ime što se tiče demokracije. Zbog toga bio je donator do sada jer je imao takve rezultate, ali nedostatni su kapaciteti za upravljanje većeg dijela njihova teritorija i tu mi pokušavamo pružiti podršku vladi i kvaliteti njihovih javnih politika i u odašiljanju pružanju onoga što nazivamo osnovne usluge državnog aparata jedan kratki komentar, samo postoje veza između toga i sigurnosti. I ono što mi pokušavamo postići s nacionalnim vojskama i G5 zajedničkim snagama, željeli bismo, dakle, u krajnjoj liniji postići da vlada može pokriti potrebe stanovništva osim toga da šalje vojsku, policiju ili nekakve nacionalne snage koje zapravo se samo moraju pobrinuti da postoji sigurnost, ali kao što ste nažalost s pravom spomenuli, ukoliko su oni zapravo te snage izvor zlouporaba, tada to ne odgovara situaciji. I na tome trenutno radimo i doista smo svjesni toga. A što se financiranja tiče, koncepti su različiti, afrički, instrument za mir je financijski alat, APSA je jedna struktura koju financira taj instrument putem arhitekture koju imamo s Afričkom unijom, dakle nije baš ista stvar. A pričuvna snaga Afrike je zapravo svojevrsna emanacija te AFSE, ali s pravom ste spomenuli i poteškoću u definiranju pojedinih alata Ali mi pokušavamo podržati dakle, mir unutar zemlje. Što se mi nuzme Europske unije i država članica tiče, mislim da slika i mandat je više manje jasan, jer ono što mi nuzma zapravo radi, mi ka EU ne možemo. Dakle, oni su jedni koji to mogu uz pomoć kad kada minuzme i Azoa. Dakle, ne trebamo previše insistirati na tome da je situacija toliko nejasna. Mnogo je tu posla, ali svi moraju po nešto postići. To je jedan od mandata europske delegacije, europske strukture. Dakle, da se pobrinimo da postoji barem određena koordinacija i raspodjela tereta, barem unutar Europske unije. A kada radimo s minuzmom, tu rezolucija 2391 se zapravo bavi kroz tu složenu arhitekturu vrlo jasno time tko što radi. S Afričkom unijom smo se dogovorili da ćemo podržati određene potrebe zajedničkih snaga G5 kroz minuzmu. Dakle, čak i ovako kratki opis je složen, ali u krajnjoj liniji to pokazuje da imamo jasnu zamisa toga što želimo ostvariti. Samo još riječ o me prije nego što pređem na drugo pitanje. Zastupnice Lozing, što se dogodi u Maliju, nažalost, ne ostaje u Maliju. I zbog toga se želimo na regionalnoj razini baviti ovim pitanjem. Nažalost, tu postoji negativan, negativno preljevanje utjecaja na cjelokupnu regiju. I čak i ono što ste vi spomenuli. Dakle, doista stoji. zastupnice Lozing. Svjesni smo događaja do kojih je došlo u Maliju. U dva navrata, barem koliko znamo, o čemu je Špigel izvještavao, I gospođa Mogherini je odmah reagirala na to, sudila ovo i zatražila vladu Malija da postavi nešto što očekujemo da bi bila odgovarajuća disciplinarna mjera i naravno da provede pravosudne istrage i odgovarajuće slijedne aktivnosti. Koliko znamo, istrage se još uvijek vode, uključujući pravosudno, no disciplinarne mjere su već poduzete što znači da ljudi i samog bataljuna za koji se sumnja da je bio uključen su suspendirani. Dakle, to je nešto što poprilično pomno pratimo jer se slažemo s vama, ne možemo riskirati da nas se poveže s time ni na koji način. Postoje tu i dalje određeni rizici, vratit ću se na to, ali u potpunosti dijelimo vašu brigu i svjesni smo toga da nas se može uvući u nešto što ne želimo. Kad kada se tu neke stvari na primjerice da neki bataljon koji je van zadruženih snaga G5 počinjen, a to su i nacionalne snage. Ja ne želim reći da je to manje važno ili manji razlik za brigu, ali moramo to razlikovati. Jer naravno izrava, izravna podrška Europske unije druženim snagama je jedna direktnija veza. Gospođe Valero. Dakle, imali smo ovakve događaje koje ste spomenuli. Nisam siguran radili sa tim združenim snagama za ovaj slučaj koji ste rekli. Više se radi o tim nacionalnim snagama, ja mislim. No, naravno, to nije ništa manje strašno, niti manje problematično. A ovo sve i dalje opravdati činjenicu da je potrebno odaslati odnosno u određenoj mjeri poštivati ljudska prava i vladavinu prava. Jer mislim da zamisao napuštanja zemlje, čak i da se neki pokazatelj tu da ne bi funkcionirala. Jer dakle, kroz UTM i druge strukture važna je ta podrška koju neprestano prima, pružamo. I također što se, što se tiče administrativnih pitanja, zapravo se vojske sastoje cijelog niza administrativnih pitanja, a mi moramo jednostavno činiti više, a ne manje u suradnji s tom zemljom i tim snagama. Što će se sljedeće dogoditi ne znamo u ovoj fazi. EUTM će vjerojatno biti obustavljen. A vaše pitanje se tiče i nečega što smo već čuli. G5 kao takav ima i neke mogućnosti za osposobljavanje policije, vojske, žandarmerije i te strukture funkcioniraju. Ono što mi ne planiramo već trenutno činimo je podrška strukturi G5 i želimo se pobrinuti da se s aktivnostima nastavi. Tu postoji nedostatak kapaciteta na nacionalnoj razini što se tiče mobilizacije vojne komponente, ali isto tako što se tiče mobilizacije te civilne policijske komponente i sa time planiramo nastaviti, nastaviti pružati podršku tome jer se slažemo s time što ste rekli. Činjenica da civilna komponenta je uključenija više u rad združenih snaga mogao bi biti jedan izvor mm, razloga bolje poštivanja ljudskih prava i međunarodnog prava. Hvala. Hvala vastup, gospodin Stalmans. Hvala predsjednice. Budući da je moj kolega dosta dugo govorio, ja ću pokušati biti kratak. On je već odgovorio na čitav niz vaših pitanja. Ja ću se kratko vratiti na nekoliko pitanja koje su postavljena o strukturama koordinacije i poveznici između različitih akcija na terenu. Što se nas tiče, dakle G5 i ostali, dakle za zajedničke snage, odabrali smo da će koordinacijska struktura biti u okviru G5 i da će imati svoju vlastitu vojnu koordinacijsku strukturu. Evo, svojim kolegi, svoj kolegici s desne strane daću mogućnost da odgovori na pitanje vezano za razvojne fondove i vezano za financiranje apf No, mi smo odabrali. Za razliku od drugih vojnih operacija na Afričkom kontinentu jest da idemo putem g a a, ne da to bude isključivo preko Afričke unije. Dakle, to je pitanje trajnosti, pitanje toga da je možda Afrička unija manje angažirana u tom dijelu Afrike. Zato nam je G5 bio zanimljiviji. Zatim, mislim da je moj kolega već e, odgovorio na jedno od vaših pitanja koje ste postavili. Mandat zajedničke snaga je boriti se protiv krijumčara i ekstremista. To je dosta neodređeno. Vratio bih se također na pitanje vezano za, povećanje policijskih snaga u zajedničkim snogama. Jer e, kada vojska zaustavlja ekstremiste ili krijumčare, ona im ne može suditi. Naime, pravosuđe je nešto što, za što su potrebne policijske snage. Dakle, da bi se njih uopće privelo pravdi, potrebna je policija i potrebno je da pravna država funkcionira. I to je jako važno, a između ostaloga to je predviđeno u dodatnom financiranju zajedničkih snaga, odnosno da se stavi naglasak na tu komponentu koju predstavljaju policijske snage. Što se tiče kršenja ljudskih prava i što se tiče masakra u Maliju, ja mislim da odgovor koji je Evropska unija dala jest obvezati G5 u okviru zajedničkih snaga da idu prema ovom okviru sukladnosti UN-a. Dakle, da taj e, okvir sukladnosti poštuju, to je onaj minimum. Kratko ću podsjetiti na što, su se, na što se vojska obvezala u okviru, tog, u okviru zajedničkih snaga i okvira sukladnosti, dakle screening vojnika, osposobljavanje vojnika, vezano za postupke uspostavljanja pravosudnih struktura, zatim uspostavljanje struktura kažnja, koje će biti zadužene za kažnjavanje kaznenih dijela i tako dalje. Dakle, rizici su prisutni, ali mi smo htjeli uzeti u obzir te rizike u svojoj suradnji. Jer kao što smo rekli, mi smo se u političkom smislu željeli povezati sa G5 sa, upravo zato što su oni jedina politička snaga koja se sama uspostavila. Dakle, mi ne možemo riješiti te rizike, mi ih ne možemo ukloniti, ali smatramo da je naša zadaća pomoći u umanjenju značaja tih rizika. Dakle, te zajedničke snage. Zajednička snaga je prva multilateralna afrička snaga koja je prihvaćena u okviru tog okvira za sukladnosti. To je prvi put da se to događa. Naš kolega iz UN-a može nadodati vezano za to. A što se tiče pitanja pogoršanja sigurnosne situacije u toj regiji, a što smo nedavno svi konstatirali, situacija u Maliju se pogoršava i toga smo svi svjesni. Također situacija u Burkini Faso se sve više i sve brže pogoršava i mi smo predvidjeli dodatno financiranje bilateralno za ove dvije zemlje i jako je važno da zajedničke snage što prije počnu djelovati i u Burkini Faso. Hvala lijepa. Jako je teško biti treća osoba koja će dati odgovore na ova pitanja, ali gospođo Simon Schnabel, izvolite ako želite e, još e, dodati e, nešto ovim odgovorima koje smo čuli od prethodnih govornika, izvolite. Da, puno toga je sad već rečeno. Da, već je rečeno da tu postoje više struke vojne intervencije. Prvi je bio vas. E, I onda kod AU mirovnih misija se to predaje e, UN-u. Dakle, na licu mjesta više nemamo nikakve afričke standby forces, e, ali nije to samo teren više strukih vojnih intervencija, već i imamo i puno toga kada govorimo o ovom razvojnom aspektu. A sve to ide pod taj Sahel savez, e, dakle taj regionalni aspekt koji se odnosi na sigurnosna pitanja, ali i pitanja razvoja i to bi trebalo time biti obuhvaćeno. Međutim, tu je puno komadića pazla, programa vojnih intervencija koje se tu paralelno odvijaju. Ja tu ne vidim nikakvo sustavno spajanje tih eh, različitih intervencija. nedostaje konzekventno bavljanje samim uzrocima sukoba. To je jedan i od zaključaka koje su, do kojih su došle mirovne studije. I u tom kontekstu trebamo shvatiti da država Mali je isto jedan od e, aktera tog rata, a upravo vojska i sudovi, pravosudni sustav su oni elementi e, u koje narod ima najmanje povjerenja. Onda što se tiče pitanja gospođe Lözing. Kada govorimo o tom transferu novca preko African Peace Facility prema G5. Tu, recimo ja vidim da Evropska unija i dalje daje visoko mjesto toj vojnoj suradnji. Se vidi na ojkapu. i njih se obučava u međuvremenu za borbu protiv terorizma. A po mom mišljenju ne možemo reći da ćemo u ojkapu i u G5 da obučavamo oficire malijske vojske, ali da li će se onda kasnije i oni u istinu boriti za G5? To ne možemo znati. Tako da i mi doprinosimo recimo tome da ti vojnici kasnije budu uključeni u akcije gdje će se kršiti ljudska prava. Isti ti kojim smo mi obučili. i UN je tu i stvara neki okvir zajedno sa Europskom unijom za zaštitu ljudskih prava. Međutim, svejedno se tu i dalje postavlja pitanje kako će se to istinu primijeniti. To je policija u zemlji e, u koju narod uopće nema nikakvo povjerenje. Jer onda takva institucija uistinu netko tu ko treba pratiti kršenje ljudskih prava ili bi možda tu e, trebalo potražiti neke nezavisnije aktere koji bi mogli preuzeti takav zadatak. To je bilo sve s moje strane. Nemam više što za reći. Hvala. Gospodin Rory Keane. Hvala lijepo, predsjedateljice. Ja ću biti vrlo kratak i imam taj luksuz da posljednju uzimam riječ pa se mogu poslušati mudre riječi drugih. Jedna stvar koja se nije pojavila, koja je veoma važna, jest važnost politike u svemu ovome što govorimo. Kada pogledamo situaciju u Maliju, u Sahelu, mi doista moramo potražiti politička rješenja i moramo vidjeti što Europa može učiniti kako bi pomogla UN-u u iznalaženju tih političkih rješenja. Ali Evropska unija to ne može sama učiniti. U Maliju mi pokušavamo postići sporazum o miru i pomirenju, sklapanje takvog sporazuma, a nakon sporazuma bismo trebali uspostaviti takozvani komitet de suivi, odnosno odbor za praćenje, mora se raditi na ustavnoj reformi, zatim o svim procesima koji se tiču izgradnje države, ali istovremeno je tu prisutan i važan vojni izazov u zemlji. Imamo asimetričnu prijetnju, dakle imamo UN i njihove mirovne snage koje su u opasnosti. Evo nedavno u Kidalu, u blizini Kidala, u mjesto koje se zove Agulhok, Deset UN-ovaca je ubijeno, 26 ranjeno, a 28 ozbiljno ozbiljno ranjeno. Dakle, riječ je bilo o tome da su paravojne snage iz Malija pokušale okupirati i zauzeti kamp e, i e, postrojbe su uspjele donekle zaštititi taj kamp, ali svejedno je bilo žrtava. Dakle, to je realnost sa kojom se moramo suočiti. Dakle, s jedne strane vojna prisutnost, ali s druge strane i treba inzistirati na političkom rješenju. Mi moramo e, na taj način inzistirati na pronalaženju rješenja i na pomirenju. Zajedničke snage G5 Hel dio su rješenja i dio su slagalice, ali moramo imati na umu okvir onoga što se treba učiniti i opseg onoga što se mora učiniti. I vrlo kratko ću se nadovezati na neke od komentara. Prije svega koordinacija, to je jako važno pitanje. Kroz UN-ovu strategiju za Sahel mi radimo na mehanizmu za ministarsku koordinaciju u Sahelu. Dakle, ministri iz Sahelske regije oni će voditi e, te e, koordinacijske napore, a međunarodna zajednica će ih u tome poduprijeti. Baš kao što je rekao naš kolega, to može dijelo izbunjujuće, ali zapravo i nije, jer MINUSMA je zadužena za provedbu sporazuma o stabilizaciji i pomirenju. Ali tu je EUCAP koji, koji, provodi obuku policije, UN vojske. Onda imamo mirovne operacije UN-a. E, dakle, one su one nisu tu da se bore protiv terorizma, već neke druge strukture. A što se tiče financiranja i to dijelo je zbunjujuće. Djelomice to i jest tako ono odakle ja dolazim, dakle iz stajališta, dakle iz perspektive UN-ove rezolucije. Naime, MINUSMA je prisutna u Maliju, ali da bi MINUSMA pružila logističku potporu G5 Sahelu, odnosno njihovim operacijama u Maliju, potrebna je potrebno je osigurati financije za ono što je osnovno, za, za ne znam, prvu pomoć, za, gorivo i taj novac mora od nekude doći. Dakle, zato je potreban specifičan instrument, odnosno proračunska linija. I napokon, želio bih naglasiti pitanje ljudskih prava. Apsolutno, zajednička snaga G5 je nešto što je još uvijek u tijeku, to je takozvani work in progress i upravo e, će okvir, da će, da će upravo poštivanje ljudskih prava ili nepoštivanje ljudskih prava biti ono što će odrediti jesmo li e, uspjeli ili nismo uspjeli. E, lako je raditi na politici zaštite ljudskih prava, ali nakon toga tu politiku treba provesti, a to zahtjeva puno koordiniranog djelovanja, e, zatim e, potrebna je velika potpora tajništvu G5 od strane međunarodne zajednice. Dakle, mi u Minusmi imamo ured za ljudska prava. Tu je to jest prisutnici, predstavnici Visokog povjerenstva za ljudska prava prisutni su u minusmi i oni su svjesni e, pogubljenja o kojima ste govorili i e, mi smo uključeni u istrage o tim slučajevima. Nastavit ćemo e, pratiti situaciju. Također se želim nadovezati na ono što je rečeno vezano za EUTM. Ja Mislim da ne treba obustaviti EU EUTM, zato što jedan od aspekata, jedna od tema o kojima osposobljava EU EUTM jesu ljudska prava. Dakle, ne trebamo obustaviti EU EUTM, nego trebamo ići dalje. Dakle, od osposobljavanja trebamo krenuti prema monitoringu i prema drugim korecima. Dakle, moramo imati snažnu vezu e, između osposobljavanja i provedbe na terenu. Ta poveznica mora biti konkretna i snažna. Hvala. Hvala vam lijepo. There Čini se da nemamo drugih pitanja, zato je sada vrijeme da zahvalimo našim uglednim panelistima na tome što su nam veoma istrpno prikazali ove teme, pa bih vas zamolila da im zajedno zaplješćemo. Hvala vam lijepo. Imam dvije najave, dodatne najave. Prva je da tijekom Strasburškog tjedna u Ožujku, dakle 11. Ožujka u 16.00, bit će moguće sastati se sa 28 veleposlanika PSC-a. To će biti u formatu proširenog sastanka SEDA i AFETA i bit će otvoreno i drugim članovima. Dakle, ljubazno ste pozvani da sudjelujete. I drugo, imamo organizacijske probleme sa našim sastankom u, veljačku, u veljači. Ispričavam se, u ožujku, dva, 21. ožujka. Nismo sigurni. Hoće li eh, se taj sastanak održati? Dakle, u ovom trenutku smo u postupku savjetovanja sa koordinatorima čekamo odgovore, a vi ćete naravno rezultate e, našeg savjetovanja pravovremeno dobiti. Tako da ćete to naknadno saznati. Još jedan puta puno hvala na današnjem sastanku, jako dugačkom sastanku, ali zanimljivom, sa puno zanimljivih rasprava. Zahvaljujem također prevoditeljima i tajništvo. Hvala lijepo.